Dear colleagues, we can... Uh, Uvaženi kolege, mislim da možemo krenuti sa današnjim vrlo e, zanimljivim sa e, saslušanjem o palminom ulju, a e, sa ciljem razmjene mišljenja između zastupnika i stručnjaka o okolišnom učinku proizvodnje palminog ulja. Program ovog saslušanja, saslušanja strukturan je oko četiri ključna elementa. Uvod, e, prezentacija od strane panela četiri stručnjaka, rasprava i zaključci. I moj je prijedlog da krenemo odmah sa stručnjacima. Pa odmah dajem e, riječ gospodinu Jakobu Kvapilu, E, nevladine udruge, udruge civilnog društva Lesari Protecting e, Rainforests, a doprinijet će i Stanislav Lota, Czech University of Life Sciences, e, Češko sveučilište prirodne znanosti. Dobar dan, dame i gospodo. Ja sam Jakub Kvapil i govorit ću danas o lokalnoj perspektivi proizvodnje palminog uja u jugoistočnoj Aziji, posebice Indoneziji. Imam niz e, grafikona u svojoj prezentaciji, nadam se da ćete ih moći i vidjeti. Naša organizacija bavi se e, aktivnostima na više razina. Vodimo kampanju o palminom ulju već četiri godine u Češkoj republici Imamo projekte u zemljama u kojima palmino ulje uzrokuje izravne prijetnje, imamo istraživačke aktivnosti i uspostavljamo međunarodne platforme za razmjenu stručnog znanja, financijskih resursa i tehnologija. Kao što možemo vidjeti na ovom grafikonu, većina, dakle gotovo 85% palmenog ulja proizvodi se u Indoneziji i Maleziji Tri ključna glavna uvoznika palminog ulja su Kina, Indija i Europska unija s gotovo jednom trećinom udjela u uvozu. Mi kao potrošači sudjelujemo odgovornosti za emisije i deforestaciju koji su povezani s proizvodnjom palminog ulja. A na ovom grafikonu vidite glavne izvozne puteve iz Indonezije i Malezije do konačnih odredišta. Do nedavno većina plantaža e, nalaze se na Sumatri i Borneu, a sada, e, sada kada su u nizinama već prorijeđene šume na lokacijama na kojima se može lako doći, e, dalje se širi proizvodnja na papu i e, Afriku a proizvodnja se projicira da će porasti od 25 megatona u 2012. na 32,5 megatona 2021. i nažalost ove predviđanja do sada su se pokazala prilično točnima. Kao jedan primjer, odabrali smo Borneo i proces deforestacije ondje od 2001. do 2014. godine na ovom e, najljevijem prikazu svjetlo smeđa prikazani su e, područja e, deforestirana plantažama palminog ulja, zelene i roza područja su vremensko napredovanje deforestacije. I kao što možete vidjeti, deforestacija slijedi ovaj napredak, odnosno e, rast plantaža palminog ulja. E, u 2015. u rujnu izbile su goleme e, šumski požari, najveći u toj regiji usporedivi sama sa požarima iz 1998. Sada su požari češći, destruktivniji i brže i gore se šire zbog svih uvjeta u Indoneziji. Sada vidimo prikaz požara od 2012. do 2015. i nažalost e, vidimo i učestalost rasta. Na ovom grafikonu se vide aktivnosti šumskih požara e, u 2015. gdje se vidi kontinuirani rast otkrivenih požara do 122.568 e, aktivnih otkrivenih požara do E, studenog 2015. A e, učinak e, ovih požara izravno prijeti bioraznolikosti u Indoneziji i to ne samo divnim životinjama i bilju nego i ljudima razne respirativne bolesti i isto kao uzrok smrti prijavljeni su 2015. a nažalost uz to se povezuju i golemi emisije stakničkih plinova. Te emisije također treba uzeti u obzir kada koristimo e, e, sjeme uljarica za proizvodnju. E, kada se izračuna i učinak na indirektnu promjenu korištenja zemljišta u u klimatske promjene, tu trebamo uzeti u obzir i ove požare. Evo što se tiče E, izvješća iz, od 16.3.2016. u posljednjih 48 sati 120 aktivnih požara, 561 e, u posljednjem tjednu e, i prijavila je NASA, a zbog sušnog vremena daljnje širenje požara i pojava požara još je i dalje velika opasnost. Indonezija je druga po količini bioraznolikosti na e, zemlja na svijetu, iako ima samo jednu posto e, zemljene površine ima 10% poznatih e, bilja 12% vrsta životinje sisavaca i 17% svih vrsta poznatih vrsta ptica a uključuje i niz ugroženih životinskih vrsta Učinci e, su e, velici, veliki na širokom području, uključuje ekstenzivnu deforestaciju, gubitak prirodnih habitata, šumske požare, plantaže u monokulturi, infrastrukture, degradacija vode i, vode i tla i također e, sve češće kriminal povezan sa divljim vrstama. Također degradacija vode i tla prijeti bioraznolikosti kao i održivoj poljoprivredi. Izravne prijetnje e, prijete ne samo divljim vrstama nego i ljudskoj populaciji e, u smislu e, kontaminacije voda i vodnih izvora zbog poplava posebice. Evo na primjer, jedan od naših istraživača na terenu posjetio je e, jedan e, malo selo u istočnom Kalimantanu koje je okruženo e, plantažama palminog ulja gdje se masivne, masivni poplave događaju češće nego ikada upravo zbog ovog fenomena. Stoga je naš glavni cilj E, isključiti iz lanaca dobave u Europsku uniju uzroke deforestacije posebice povezano sa biogorivima, posebno prve generacije, te također e, e, uporabe biljnih ulja u takvoj proizvodnji, u proizvodnji kozmetike deterđenata te također certifikacija održivog palmenog ulja je nešto što je potrebno, ali nažalost moramo razmisliti, uzeti u obzir da certifik poboljšanu certifikaciju treba poduzeti niz daljnjih e, koraka. Ali evo nadam se da ćemo i u daljnjim prezentacijama čuti nešto dalje i zahvaljujem na pozornosti. Thank you very much for your presentation. Hvala vam eh, na prezentaciji i također što ste se tako dobro držali svog vremena, a sada dajem riječ eh, gospodinu Andersu Malmeru sa Švedskog eh, univerziteta koji će govoriti o poljoprivrednim znanostima, koji će govoriti o ulozi planta, plantaža palminog ulja u promjeni namjene zemljišta. Dobar dan e, svima. E, zahvaljujem odboru što me pozvao. E, ja ću govoriti dakle još jednom u ulozi palminog ulja i plantaža u promjeni korištenja zemljišta i za usluge ekosustava. Plantaže palminog ulja svakako E, imaju, pružaju razne e, usluge ekosustava e, u prirodnim šumama. Mislim, naravno, ta je cijela međuzavisnost vrlo komplicirana. Međutim, to treba sagledati u jednoj široj perspektivi adašnjeg stanja regionalnog i ruralnog šuma, te posebice livada i koje su e, nastale nakon požara e, promijenili su potpuno krajolik. E, konverzija na plantaže palminog ulja iz šuma je nešto što dramatično utječe na ekosustave i nekontrolirani požari za, konverziju zemljišta velika su opasnost, posebice zbog širenja na E, tresetna područja koja devastiraju okoliš i ta, ti požari također doprinose e, ispuštanju e, ugljičnog dioksida i degradacije bioraznolikosti te također smanjenju produktivnosti zemljišta i mogućnosti pohrane ugljika u okolišnim zemljištima. Evo, na primjer, Posljednji takav događaj 97. 98. ukupne emisije takvih požara šumskih bili su ekvivalentni ukupnom godišnjem iznosu ispuštenog ugljika na cijeloj planeti. A sada vidimo e, slična događanja sa e, onim što se događa 2015. i 2016. Nadalje, e, E, sve, to dalje e, uništava i i e, degradira zemljište i doprinosi većim poplavama i zagađuje vodu a rizik od požara u plantažama palmenog ulja i dalje ostaje visoki rizik. To je posebice problematično sada e, zbog periodičnih suša, ali i potencijalno sa sve većim sušnim e, razdobljima koje se mijenjaju pod utjecajem klimatskih promjena. Zajedno sa povećanim e, opasnosti od požara, Najopasniji dugoročni učinak e, plantaža palmnog ulja je smanjenje bioraznolikosti i konverzija na ekosustav koji će imati sposobnost samo 20% pohrane ugljika u odnosu na izvorne šumska područja. Znači promjena sustava e, dovodi i do većeg rizika od požara kao e, problema u emisiji i pohrani ugljika. Što se tiče promjene korištenja zemljišta u posljednjih 50 e, godina, e, najstrašniji učinci e, upravo su počinjeni neodrživim sjećom šuma bez mogućnosti regeneracije ili bez pokušaja regeneracije jer su sada nova zemljišta puno osjetljivija na požare i sada je zemljište posebno degradirano i učestalim požarima i to često u kombinaciji sa intenziviranjem e, migracijskih e, i transmigracijskih e, programa u poljoprivredi. Posljednjih 20 godina plantaže palminog ulja posebice na Borneu su krenuli kao učinak kao posljedica toga što je E, sve manje šuma dostupno za šumarstvo i sjeću šuma, a e, cijena palminog ulja raste na tržištu i sada su ove plantaže uglavnom e, smještene na prethodnim šumskim područjima koje su posjećene, a degradirana zemljišta koja bi, trebalo, koja bi sada trebalo sanirati su ostavljena. Ako pogledamo naprijed, e, preporuka bi bila e, da se e, plantaže palminog ulja nasađuju samo na onim područjima koja su već degradirana od strane požara i gdje se neće dalje onda utjecati na smanjenje mogućnosti pohrane ugljika nego eventualno i povećati i to u vrlo reguliranim i kontroliranim uvjetima. Međutim, kako se mijenja korištenje zemljišta, a cijeli taj razvoj je vrlo neravnomjeran i nejednak, e, neki tvrde da u istočnoj Indoneziji još uvijek je potrebna e, planirana deforestacija kao e, dio planiranog regionalnog razvoja. A u velikoj zemlji kao što je Indonezija takav razvoj je prilično neravnomjerno i nejednačeno raspoređen. Plantaže palminog ulja su fenomen koji neće nestati i možda e, također je i potrebno u globalnoj perspektivi e, ekonomije, e, bio-bazirane ekonomije, ali dakle moramo pogledati i ukupni učinak na cijele regije i krajolike. Sadašnja istraživanja i primjenjena politika trebaju se usredotočiti na dobar razvoj krajolika, uravnotežiti koristi e, i slabe strane raznih komponenata. Na primjer, istraživanje za očuvanje bio e, raznolikosti e, i istraživanje šuma su nešto što nedostaje za razliku od samo učinaka monokultura na određenom području. Znači vidimo velika područja monotona proizvodnja sa vrlo malo E, šuma u širokom krajoliku. Danas e, tehnike sanacije degradiranog zemljišta e, su nešto što je istraživanje potvrdilo i istražilo. Znači ove nove šume možda neće uspjeti uspostaviti punu bioraznolikost izvornih šuma, ali mogu pomoći E, boljoj e, ekoproizvodnji i ekosustavnim e, i ekosustavima nego travnjaci nastali nakon šumskih požara. Takva investicija u održivu proizvodnju šuma nije toliko isplativa kao proizvodnja palminog ulja i također šumarska industrija i pilane su se smanjile uslijed nedavnih gospodarskih razvoja. Međutim, to je prioritet koji je također e, jednako važan kao održivo upravljanje plantažama palminog ulja. Znači, neke investicije se trebaju preuzeti e, iz sektora proizvodnje palminog ulja u održive šume. Znači, kada ove palme u ovim stravično monotonim e, o, krajolicima se mogu popraviti recimo ako možemo namjerno dizajnirati e, šume unutar ovih plantaža palme. Naime, palmino, e, palme e, stare i trebaju se zamijeniti i ako se poboljša sustavno znanje o cijelom kompleksu, ako komponenta šuma E, može biti temeljena na razumnom poslovnom planu, možda uspijemo postići razvoju gdje se ovi monotoni krajolici mogu razbiti tim mozaicima e, koridora šuma, fragmenata šuma koje bi mogle biti ukomponirane u taj krajolik e, i doprinijeti bioraznolikosti i boljem pohranjivanju ugljika. Zahvaljujem. Thank you very much. now we can continue with... Hvala lijepa. Možemo sada nastaviti sa sljedećom e, govornicom Sabin Nafziger iz e, Europske skupine za održivo palmino ulje koja će govoriti o održivosti e, tog sektora. Hvala lijepa, hvala gospodina Vija što ste nas pozvali da dođemo na ovu na ovo saslušanje. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, htjela bih najprije objasniti što je ProAgis. Mi smo europska skupina koja se zalaže za održivu proizvodnju palmina ulja. Imamo različite udruge koje su e, zajedno sa nama, to je zapravo koalicija koja želi informirati o tome kako je industrija koristi E, i proizvodi palmino ulje. U e, našoj skupini su zastupljene ne samo e, proizvođače, kao koje ja zastupam, već i druge korisnike, recimo proizvođači e, margarina, zatim oni koji rafiniraju biljna ulja kako u Europi, tako i diljem svijeta. Međutim, također vrlo neformalno e, surađujemo i sa predstavnicima zemalja gdje se e, palmino ulje proizvodi, bez obzira su oni predstavnici industrije ili e, su iz e, građanskog društva. Ja ću se usmjeriti na privatni sektor danas, zato što radim za privatni sektor, te ću vam objasniti zašto koristimo palmino ulje u našim proizvodima i mi smatramo da ima smisla da se i dalje koristi palmino ulje koje će to biti, to će biti održivo palmino ulje i to će biti dobro i e, za e, sve one koji ga troše i za proizvođače u zemljama u kojima se to proizvodi. Nekoliko statističkih podataka. Zalažemo se za cilj Evropske unije da se do 2030. godine završi deforestacija. Mi surađujemo sa mnogim drugim E, skupinama koji se zalažu da se u Europi koristi 100% količina održivog palminog ulja, dakle do 2020. godine u Europi. Ono što je važno za vas kao zastupnike i što biste morali shvatiti jest da se radi o složenosti pitanja na obje strane e, opskrbnog lanca, dakle kako kod proizvođača, tako kod potrošača. Kako bi se razvila održivo parminu ulje, onda su se 2004. godine već okupili e, proizvođači palminog ulja, e, to je bio okrugli stol za održivo palmino ulje. Znam da je u deset minuta vrlo teško dati vam sve pojedinosti, međutim htjela bih vam dati nekoliko podataka o aktivnosti te skupine. Ona ima više od 2700 članova koji su u različitim dijelovima opskrbnog lanca od proizvođača do potrošača, ali tu su također i predstavnici različitih e, skupina e, i udruga. Važno je znati da trebamo održivo palmino ulje i želimo da se zaustavi deforestacija. Za otprilike 10 godina količina prodaje certificiranog e, palminog ulja povećala se na 6 milijuna tona za 2015. godinu. To je 9 do 10% ukupne proizvodnje palminog ulja danas. To je samo po sebi veliko postignuće. Kada gledamo na milijune hektara certificiranih plantaža, ima ih oko 3,5 milijuna a na tim certificiranim plantažama proizvodi se 13,5 milijuna tona palminog ulja. To će vam barem dati pregled e, koliko smo e, se već toga ostvarilo na tom području do danas. Još jedna stvar koju želim da vi kao zastupnici shvatite je da smo mi sada na svojevrsnom putovanju koje nikada neće stati. Naime, moramo postići da održiva proizvodnja koja uključuje prestanak deforestacije, ali e, ona traži također da se održivo proizvodi na vrlo dugi rok. Zašto? Zato što će e, se broj stanovnika povećavati ali mi se također želimo da se nastavi koristiti palmino ulje. Zašto? Zato što je produktivnost palminog ulja puno veća i to znatno puno veća od bilo kojeg drugog biljnog ulja na planetu. Postoje e, drugi kolege ovdje koji mogu govoriti bolje od mene o problemima e, zemalja gdje se palmino ulje proizvodi iz kojih ono dolazi. Ja ću se usmjeriti na druge aspekte, i to su prije svega potrošnja jer mi vjerujemo da se trebamo povećati što je prije moguće održivu potrošnju palminih ulja. Naši nacionalni savezi žele obavijestiti o pozitivnim aspektima održivog palminog ulja. E, smatramo da je palmino ulje dio e, tog e, miksa te mješavine, palete e, e, za e, energenata koji će se koristiti nutricionistički gledano ima visoku vrijednost kada se koristi u okviru jednog uravnoteženog prehrane, što znači da imate različite izvore ulja. Osim toga, to podstiče i želimo postaći ulaganja u održivost u zemljama porijekla. Ako potrošač umjesto da samo izbjegava palmino ulje i želi proizvode bez palminog ulja, on bi zapravo trebao tražiti da se proizvodi održivo palmino ulje. Dakle, moramo igrati na e, upoznavanje samih potrošača, ali isto tako i na upoznavanje malih poduzeća koje bi se usmjerili na proizvodnju takvih proizvoda. Hvala. Možda ću ipak e, bilo najbolje da najveći dio našeg saslušanja ostavimo za vaša pitanja, ali moje poruka bi bila da svatko od nas, bez obzira gdje se nalazi u tom obskrbnom lancu ima svoju ulogu. Napredak je ostvoren u posljednjih deset godina, dakle napredak postoji. U jednom času će doći do vrlo će se ostvariti naše ciljeve i ne smijemo si reći da trebalo nam je deset godina da dođemo do poboljšanja od posto Jednog dana će se cilj ostvariti, ali svi moramo raditi zajedno, javni i privatni sektor zajedno i isto tako moramo surađivati s vladama zemalja porijekla. I za kraj nešto što je također bitno, mi e, se zalažemo za priznavanje bilo koje norme koje sada postoji i koja ima isti cilj, a to je da se, da se prestane s deforestacijom i e, da se ide na jednu održivu soluciju. Mi dakle želimo na taj način surađivati sa svim sličnim e, udrugama poput naše. Hvala lijepa. Hvala vama. Možemo sada preći na sljedećeg govornika koji će nam reći što možemo napraviti da zaštitimo e, preostale, preostale šume, šume koje su još preostale u Zapadnoj Aziji. Naša predstavnica, e, govornica je sada predstavnica Greenpeace-a iz Azije. Hvala lijepa i dobro jutro svima. Hvala e, svima što su došli na ovaj sastanak i izrazili interes za e, ono što možemo učiniti za preostale šume u Indoneziji. Govorit ću o, razmjerima deforestacije i o tome kako napredujemo e, na zaustavljanju deforestacije s kojim se izazovima moramo nositi, te ću reći također i što radi Europska unija kako bi se očuvala preostale šume u Indoneziji. E, kakvih je razmjere, kakve utjecaje im na deforestazija? Od 1990. godina pošast deforestacije proširila se e, po Indoneziji i uvelike je utjecala na E, mnoge usjeve. E, Indonezija je izgubila 30% svojeg e, teritorija po čumama veličine Njemačke i sada moramo reći da je na koncesijama palminog ulja došlo do deforestacije od 2011. do 2013. godine u iznosu od 20%. A e, u Indoneziji živi 15 e, do 20% e, svjetske flore i faune. E, a u Indoneziji je otprilike 60% e, proizvodnje ugljičnog dioksida e, došlo e, do, njega je došlo upravo zbog deforestacije. I to predstavlja otprilike globalno, dakle na svjetskoj razini ogromne broj, ogroman udio emisija ugljičnog dioksida. Znači, kada bi se smanjilo emisije ugljičnog dioksida, e, odnosno deforestacija u Indoneziji, to bi uvelike pridonjelo smanjenju emisija CO2 na svjetskoj razini. Bilo je puno šumskih e, požara u Indoneziji. 2000. godine to se nazvalo kao najveći zločin protiv čovječnosti u e, svijetu 20, e, u 21. stoljeću. Procjenjuje se da otprilike 500 e, tisuća ljudi je imalo problema sa dišnim putovima, a bilo je jako puno i e, osoba koja je zbog toga umrla, otprilike 20 ono, koji su e, imali problema dakle s dišnim putovima i to su prvenstveno bile e, djeca i ranjive osobe. A trošak svega toga predstavlja oko 2% BDP u Indoneziji. Kakvo je rješenje za ovakvu krizu takvu ekološku krizu. Ako govorimo o palminom ulju, moramo reći da nismo za bojkotiranje palminog ulja. Želimo da se ono proizvodi na e, odgovoran način kako ne bi e, to išlo na uštrb flori i fauni mi se zalažemo za odgovorne norme. E, naše kampanje se obraćaju industriji i oko 60% industrijskog sektora koji proizvodi palmino ulje obavezalo se raditi na taj način, a pokrivamo to također, pokrivamo i 80% proizvođača papira. Politika i načela ne-deforestacije jest onaj gdje mi želimo da se e, jako e, radi na borbi protiv deforestacije i popratnih manifestacija. Mi želimo da vi budete dio rješenja. Moramo dakle definirati identificirati kakva je zemljište pogodno za razvoj. Prema tome, takav jedan postupak bi zapravo bio jako povoljan za industrijski sektor. A kada gledamo na opskrbni lanas i na deforestaciju, u Indoneziji proizvođači i e, e, oni koji e, uzgajaju palme zalažu se za prestanak deforestacije. Oni su aktivni lobisti i traže potporu indonežanske vlade. Mi jako pratimo situaciju i najnovije izvješća Greenpeace-a e, nam ukazuju da je Greenpeace omogućio da 14 e, tvrtki e, sada se obvezalo da će reći da njihovi proizvodi u opskrbnom lancu nisu vezane za deforestaciju i koalicija, odnosno organizacija koja zastupa održivo palmino ulje, e, mi smatramo da ona nema odgovarajuće standarde i mislimo da oni nisu spriječili emisije ugljičnog dioksida i e, deforestaciju. Međutim, ipak potrebno je da se uspostave norme. Greenpeace, eh, napredne tvrtke, članice eh, organizacije za održivo palmino ulje eh, jednostavno žele da se načeli i kriterije organizacije za održivo palmino ulje primjenjuju. Postoje još i drugi izazovi, primjerice e, pitanje vlasništva zemlje. Situacija u Indoneziji i drugdje samo je gora e, zbog e, pitanja vlasništva nad zemljištem. Prema tome vrlo je teško provjeriti da su proizvođači palminog ulja prestali krčiti šume. Inicijativa za sada ima malo, ali daleko je od toga da su se još dovoljno ostvarile. Trebale bi tvrtke od svog svojih dobavljača tražiti da im garantiraju da a, iz kakvih je izvora došlo palmino ulje i potrošač mora postati dio rješenja. E, kao što znate, e, mnogi su e, mali proizvođači oni koji proizvode palmino ulje. Mali uzgajivači mogu proizvesti 3 do 4 tone po hektaru, dok velike mogu, e, mogu proizvesti otprilike dvostruko. Indonežansko je vlada e, zaštitila lokalne e, proizvođače, traži od se da se više ne pali zemljište, E, da se ne koriste umjetna gnojiva i tako dalje i rade na tome da im se poboljša produktivnost. Mi također surađujemo i sa nevladinim udrugama koji rade sa malim proizvođačima koji proizvode ekološki odgovorno palmino ulje. E, surađujemo i sa e, sindikatom e, palminih, proizvođača palminog ulja u, u samoj Indoneziji. Kakva je situacija Europske unije i odnosa i s jugoistočnom Azijom? Moramo reći da svakog dana se velik broj proizvoda E, sa palminim uljem prodaje u Europi. I e, komisija želila i to je s tim je započeo 2008. godine e, da se ti proizvodi ne budu rezultat deforestacije. I 2013. godine uključila je to u svoj akcijski plan. E, a to e, bi trebalo biti puno jače napravljeno u akcijskom planu ove godine. Greenpeace traži da se pod hitno usvoje nove mjere koje će se primjenjivati u cijelom svijetu. Ono što Europska unija treba napraviti je zajamčiti da cijeli opskrbni lanac e, bude lanac koji neće biti rezultat deforestacije. Treba dakle zaštititi zemljište i treba povećati produktivnost ekološke proizvodnje e, palminog ulja. Sve to ulazi i u milenijske ciljeve za razvoj Ujedinjenih naroda. U e, planu za 2020. godine treba smanjiti emisije za 29%, a također se e, mora zaštititi ekosustav. Tres, spriječiti treset. Dakle, e, to će biti povoljno za sve, ali i za samu Indoneziju kao zemlju. Hvala lijepa. Sada riječ dajem komisiji e, kako bismo čuli nešto o djelovanju u Europskoj uniji e, na ovom području. Izvolite, gospođo Mer, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, drage e, dame i gospodo, drage kolege. Zadovoljstvo mi je što vam se danas mogu obratiti kako bi vam rekla nešto o trenutnom e, djelovanju u Europskoj uniji e, protiv deforestacije i o održivoj proizvodnji palmi za palmino ulje. U prošlom rujnu Ujedinjeni narodi usvojili su 17. E, ciljeve održivog razvoja, a to je u direktnoj vezi sa očuvanjem šuma. Do 2020. moramo promovirati implementaciju održivog upravljanja svim vrstama šuma, moramo zaustaviti deforestaciju i e, pojačati pošumljavanje i to na globalnoj razini. To su vrlo ambiciozni ciljevi UN-a, e, a to je uslijedilo nakon usvajanje Njujorške deklaracije o šumama koju su podržali svi svjetski vođe kako bi se zauštavila deforestacija. Na strani Europske unije cijeli niz koraka je poduzet, najnoviji je bio konferencija u Amsterdamu koju je organiziralo nizozemsko predsjedništvo e, vijeća gdje su usvojene dvije deklaracije, jedna o deforestaciji u vezi sa proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a druga o održivoj proizvodnji palminog ulja. E, također je 2015. E, odlučeno da se donese akcijski plan za prestanak deforestacije i za e, borbu protiv e, svih negativnih pojava koje su povezane s tim. Dakle, to su bili nedavno usvojeni koreci. Želim privući vašu pozornost na izvještaj koji smo objavili 2013. Koji, u kojem se radilo o učinku potrošnje u Europskoj uniji na e, deforestaciju, to je objavljeno na e, internetskoj stranici komisije, dakle to možete pročitati, ovdje imate e, link za taj izvještaj. E, na ovom slajdu vidite objašnjenje što je deforestacija na ljevoj strani. Tu vidite da se e, zemljište nakon deforestacije upotrebljava za različite svrhe, tu na desne strane vidite ili za poljoprivrednu proizvodnju ili za uzgoj stoke ili za razvoj infrastrukture. E, ne bismo trebali zaboraviti ovo što je prikazano na vrhu ovog slajda, a tiče se e, degradacije zemljišta zbog e, rudarenja, ilegalne eksploatacije drva, neodrživog upravljanja šumama e, i e, sličnih uzroka. Mi smo analizirali u jednoj studiji koja je and 2013. uzroke deforestacije između 1990. i 2008. godine. E, za za posto deforestacije uzroke ne možemo objasniti. Za posto deforestacije uzroci su povezani sa prirodnim e, pojavama kao što su spontano nastali požari. 4% deforestacije u vezi je sa širenjem urbanih područja i izgradnjom infrastrukture, a 55 preostalih posto deforestacije to je povezano sa ovim manjim e, grafikonom na desne strani, povezano je sa 29% toga sa proizvodnjom E, prehrambenih e, proizvoda sa 24% sa uzgojem stoko, a stoke, a 2% sa e, eksploatacijom drva. Mislim da je to dobra analiza koja nam omogućuje da shvatimo uzroke deforestacije. Na ovom grafikonu vidite koje su površine e, zemlje upotrebljene za uzgoj čega. Dakle, radi se o soji e, koja se uglavnom uzgaja u Južnoj Americi, maj, e, kukuruz u Južnoj Africi i palmino ulje uglavnom iz jugoistočne Azije. E, studija također e, daje zanimljive informacije o povezanosti deforestacije i trgovine. E, naglašen je koncept deforestacije koja je prikazana u količini proizvoda koji su proizvedeni na tom zemljištu potom E, većina proizvoda e, sa tih površina ostaje u zemlji e, o kojoj se radi dakle upotrebljavaju se na lokalnoj i regionalnoj razini i njima se ne trguje to se radi o dvije trećine poljoprivrednih proizvoda 92% stoke i dvije trećine drva oko E, dakle samo preostali dio e, je e, završava na tržištu odnosno njime se trguje od svih proizvoda proizvedenih na površinama nakon deforestacije Europska unija je uvozi 36% od svega toga a druga regija po veličini što se tiče tog uvoza je istočna Azija oni proizvode e, sa 4,5 e, milijuna hektara, a e, treća po redu je Sjeverna Amerika. E, želim vas podsjetiti na e, nalaze iz ove studije iz 2013. i želim naglasiti o tome što se trenutno događa. Mi smo sada naručili studiju izvedivosti o mogućem akcijskom planu protiv deforestacije. Očekujemo e, tri rezultata do 2016. Prvi je jedna mapa postojećih politika Europske unije, dakle zakonodavca i inicijativa koje se direktno ili indirektno bave e, uzrocima deforestacije i degradacije šuma. Kao drugo želimo identificirati i procijeniti političke opcije koje možemo donijeti protiv negativnih pojava, e, tih negativnih pojava, a e, kao treće želimo e, provesti jednu online studiju u kojoj će sudjelovati svi dionici. U preostalih nekoliko minuta željela bih se vratiti na temu palminog ulja. Očito Evropska unija je među ključnim potrošačima palminog ulja na međunarodnoj e, razini. Nakon Indonezije i Indije mi smo na trećem mjestu, a e, nalazimo se prije Kine i Malezije. Dakle, potrošimo više od Kine i Malezije. Što se tiče inicijativa u vezi sa palminim uljem, konkretno, već sam spomenula deklaraciju e, iz prosinca prošle godine e, gdje je cilj održiva proizvodnja i potrošnja palminog ulja. E, nakon toga uslijedila je radionica koju smo organizirali gdje je bila riječ o standardima za tu održivu proizvodnju, a također imamo u planu e, naručivanje studije o o e, standardima e, održive proizvodnje i potrošnje palmenog ulja. E, naši kolege iz Europskog centra za koordinaciju reakcija na hitne situacije daju podršku kolegama iz Indonezije koji su E, koji rade u e, Indonezijskoj nacionalnoj agenciji za upravljanje katastrofama, a e, planimo i, planiramo i pokrenuti, to jest EU izaslanstvo zemlje ASEANA će uskoro pokrenuti jedan projekt održiva upotreba tresetišta E, u zemljama ASEAN-a e, e, projekt vrijedan 25 milijuna eura. Evo, nadam se da sam vam uspjela predočiti naše djelovanje na ovom području. Hvala lijepa. Hvala vama na ovoj prezentaciji. Sada možemo početi sa raspravom. Gospodin Poc ima riječ. Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče. Ja ću za svoje pitanje trebati jednu do dvije minute. Dakle, ovdje se radi o jednoj od najvećih opasnosti za ovaj planet i za ekološki sustav na zemlji. Mi sada govorimo o održivosti, međutim ovo mi sve skupa izgleda kao noćna mora. E, najbolje što možemo učiniti sa ovim zemljištima je da ih jednostavno ostavimo na miru, pustimo na miru, a ne da na njima nešto uzgajamo. Međutim, e, vidimo da e, je ono o čemu se ovdje radi zapravo profit, trka za profitom, a na štetu okoliša i i uvijek se privatiziraju dobiti i profiti, a e, e, e, dolazi do mutualizacije šteta, odnosno štete se onda prebacuju na stanovništvo kugle zemaljske. Argument da se na licu mjesta stvaraju radna mjesta, mislim da je taj argument doista e, lažan. Ta, te zemlje ne trebaju ta radna mjesta, ono što je njima potrebno je da proizvode vlastita, vlastite poljoprivredne proizvode za vlastitu upotrebu, a e, ne e, proizvode za trgovinu na globalnoj razini. E, umjesto da ih e, potaknemo da e, budu samodostatni proizvode ono što je njima potrebno mi ih činimo ovisnima o nama i o izvozu proizvoda koji su nama potrebni uvijek iznovo europska komisija djeluje prekasno i presporo E, studije kasne, strategije kasne, e, to se tiče i za ovu, tiče i ove studije koja je predviđena da bude izrađena do 2020. E, važne informacije dobili smo samo na početku E, ovog e, saslušanja, sve ostalo možemo jednostavno zaboraviti. Još uopće nemamo neki zakonodavni prijedlog i što sad radi komisija, naručuje studiju izvedivosti za koju je potrebna godina do dvije godine, a na kraju ćemo imati procjenu učinka za koju će trati još dvije godine. Dakle, E, najranije za pet godina imat ćemo zakonodavni prijedlog na stolu. E, ja sam bjesan zbog toga. Ono što nam je potrebno je da e, potrošači kažu jasno ne kako bi jednostavno smanjili potražnju. To nam je potrebno i doista su nam potrebne visoke sankcije za one koji ne poštuju ona pravila koja već postoje i propise i zakone. A kad je riječ o investicijama, odnosno poticajima, poticaji za proizvođače palminog ulja nisu potrebni. Ono što je potrebno su poticaji za male poljoprivredne proizvođače u zemljama gdje se proizvodi palmino ulje. Ne smijemo davati poticajima, poticaje onima koji uništavaju te zemlje. Hvala lijepa, gospodine Javor, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala e, Zahvaljujem također našim gostima od kojih smo dobili danas ove informacije. Ako pogledamo ove karte informacije i ako im podatke projiciramo u budućnosti na druga područja, onda je jasno da se tu radi o katastrofi i u sljedećih 10-15 godina izgubit ćemo najveći dio e, bioraznolikosti u e, jugoistočnoj Aziji, dakle potrebno je hitno djelovati, a u situaciji e, u kojoj smo Evropska unija ima izuzetno važnu ulogu i veliku odgovornost. E, barem jedna trećina od e, deforestacije na globalnoj razini povezana je sa našom potrošnjom ovdje u Europi. Dakle, situacija ovdje, e, a situacija što se tiče palminog ulja, tu je uloga Europske unije možda još veća, još značajnija jer smo veći potrošač palminog ulja od drugih regija e, na ovom planetu. Dakle, ovo nije vrijeme za dodatne studije i rasprave e, koje će trati još godinama, moramo djelovati odmah. Meni je drago što će komisija predložiti predložiti akcijski plan do kraja ove godine, ali ako u tom akcijskom planu bude riječi o povećavanju svijesti o takvim stvarima e, nećemo postići ništa u sljedećih 10-15 godina, a to je ključni period što se tiče tropskih e, prašuma i ove regije. Ja se e, ako taj akcijski plan propusti priliku da se uvede strogo zakonodavstvo što se tiče europske e, e, potrošnje palminog ulja iz e, ove regije onda nećemo učiniti ništa u ovom slučaju je bolje E, zapravo e, ne činiti ništa nego činiti stvari koje e, zapravo nisu djelovanja ali samo se čine kao da jesu ono što bih htio reći je mi očekujemo ovaj akcijski plan i nadamo se da će studija izvedivosti e, biti izrađena vrlo uskoro i da će se odmah prestupiti zakonodavnom djelovanju, a tu se ne radi samo o palminom ulju, moramo u obzir e, uzimati i druge e, dijelove europskog zakonodavstva, na primjer ono što se tiče biogoriva, gdje je ta situacija također katastrofalna. Hvala lijepa, gospođo Gospođo grostec izvolite, imate riječ. Hvala, mislim da se svi slažemo s činjenicom da je analiza ista svih koji su e, govorili. Dakle, e, nas brinu posljedice po okoliš koje uzrokuje korištenje palmina ulja. Europska komisija dala je prijedloge. U Francuskoj postoji prijedlog zakona o biološkoj raznolikosti koji je trenutno u fazi čitanja u parlamentu, koji predlaže porez. Dobro, u Francuskoj se prilično vole nametati porezi, ali to bi bio porez koji bi se nametao na one kulture koje ne poštuju e, okoliš. E, to bi se plaćalo mislim 90 eura po toni onoga što je uvezeno u Francuskoj, a nije proizvedeno e, na ekološki način. E, naravno, takav uvoz u Francusku ne bi naplaćivao porez ili taksu ako bi se radilo o palmenom ulju iz certificirane plantaže koja je u skladu s normama proizvodnje. Ono što me zanima jest skledali na tako nešto, na takav jedan e, način rada e, pozitivna Europska komisija i da li bi je možda primijenila i preporučila drugim zemljama i da li dakle e, je to nešto što bi se zalagao na međunarodnoj razini. Gospođa Konječna, izvolite. Zahvaljujem. Želim prije svega zahvaliti govornicima prethodnim govornicima kao i kolegama iz e, našeg odbora te našem tajništvu koji su uspjeli organizirati e, ovo saslušanje. I mislim da nam je svima postalo jasno da se ništa ne događa, nego da svi samo promatramo. Promatramo kako ova se katastrofa dalje razvija i kako će nas uskoro i nas pogoditi. Ova katastrofa u jugoistočnoj Aziji i e, upravo e, potražnja u Europi e, tjera ljude onda kao u državama Indonezije na to da počinjavaju zapravo kaznena djela i da su u stanju sve uništiti, a što su njihovi preci izgradili i što bi trebalo biti očuvano za budućnost. Jer kad nema potražnje, nema niti ponude i postoji cijeli niz razvojnih projekata koji bi u zemljama kao što Indonezija mogli pomoći i to ne nužno na trošak e, e, ekosustava i zemalja u tim zemljama. Kada govorimo o tome što sve želimo učiniti nakon konferencije u Parizu, kako ćemo e, smanjiti emisije stakleničkih plinova CO2 i tako dalje. Mogli bismo poduzeti jedan e, pozitivan korak i time što bismo odustali od korištenja palminog ulja i to u svim područjima u kojima ga koristimo, kao na primjer i kao dodatak u biogorivima. To je bila velika greška Europske unije koja ide na štetu bioraznolikosti. Ako takav korak ne učinimo, onda smo samo e, hipokriti i sve je hipokrično što raspravljamo ovdje. E, komisija me raz, e, razočarala, mislim, imali smo okrugli stol prije e, par godina, ali sad mene zanima ono što ste naručili, koje studije izvedivosti ili čega, e, nego koji su konkretni predlozi, legislativni predlozi podneseni, a nisu podneseni nikakvi. Mi se doista moramo prihvatiti toga, jer jasno je kolege da komisija nema ništa e, konkretno s čime će izaći u sljedeće četiri godine. I ako mi sada kao izabrani predstavnici građana ne učinimo ništa i ne izvršimo pritisak na komisiju, onda nećemo napredovati ni koraka. I krajnje vrijeme da djelujemo sada. E, doista se veselim zajedničkoj suradnji. Uvjerena sam da kada, ako okupimo snage na jedno mjesto, možemo spriječiti krčenje šuma i osigurati da e, naši potrošači u Europi promijene svoje ponašanje i time pomognu ljudima u jugoistočnoj Aziji. Mi imamo kapacitete, imamo snagu, imamo novaca. Radi se samo o tome da to moramo doista htjeti. I uvjerena sam da ovaj seminar odličan e, e, početak na pravom putu, na tom putu. I kao što sam rekla, već se unaprijed veselim daljnjoj suradnji. Uh, Zahvaljujem. Gospodin Bran, hvala. Hvala svima na kratkim doprinosima i na tome što nismo prekoračili vrijeme. Evo, e, ono što su rekli Pavel i Benedikt je da je ovo doista vrlo važno pitanje. E, možda ljudi e, možda ne znaju o čemu mi ovdje raspravljamo koji nisu ovdje s nama. A ja sam čuo dve činjenice koje odgovaram na to pitanje. E, jedna, jedna stvar koju je već Benedikt rekao, a to da smo mi u Europskoj uniji odgovorni za otprilike 36% cjelokupne deforestacije e, zbog drva i e, drugih proizvoda koje uvozimo. Dakle, mi smo potrošači vrlo jasno ovog problema. A pitanje klimatske promjene i pitanje e, sjeća šuma kako bi se nasadile plantaže e, palmenog ulja uzrokuju upravo e, e, probleme sa daljnjom sekvestracijom ugljika. A To ono što mi želimo pojačati pohranu ugljika, upravo je to problem kojim bi se trebale baviti nacionalne i europske tijela. Naravno, postoje neka tijela u privatnom sektoru i javnom sektoru koje se bave deforestacijom i također e, uništenjem tresetišta, ali e, upravo e, treba jačati kupnju, odnosno nabavu palminog ulja u onim dijelovima svijeta u kojima se to čini na održiv način. Međutim, današnji kriteriji zapravo ne jamče da neće E, da se neće koristiti proizvodi temeljeni na deforestaciji i uništenju tresetišta. A, a predstavnik Greenpeace-a govorio nam je o ekološkim praksama na farmama, na proizvodnjama, e, u proizvodnji. E, znači potencijal agrošumarstva ovdje je apsolutno jasan. Naravno, ne kažemo zapravo da se ne, neće moći e, uništiti proizvodnja palminog ulja. Mislim, e, ne želimo monokulturu, ali u diverziranom e, modelu, poljoprivrednom modelu, jedan udio naravno će biti uvijek one oni, oni proizvodi koji donose najviše novaca kao što je palmino ulje. Ali često vidimo da na proizvodu piše sadrži biljna ulja i masti, ali proizvođači zapravo ne znaju koristili palmino ulje i ne i ne može se niti znati je li se radi o održivom e, uzgoju. Znači to je pitanje označavanja proizvoda i također postoji tu vrlo jasna uloga za nacionalna tijela, naime trebamo imati na umu ono što je rekao posljednji govornik, a to je da je vrijeme za djelovanje, a ne za raspravu i nadam se da ćemo e, zajedno doći do takvih konkretnih e, stvari na kojima možemo djelovati. Zahvaljujem. Gospođa Sevi. Hvala. Ja se zahvaljujem svim našim gostima. Današnja tematika jako je bitna, osim toga dolazi u vrlo e, posebnom trenutku i za Italiju gdje od nedavno na televiziji vidimo reklamu kojem se promiče održivo e, palmino ulje i objašnjava zašto je e, toliko i treba podržati. Osobno razočarana sam i jako me brine sve ovo što sam čula i što se događa. Kolege su rekle i mnoge teške riječi o tome kako je način proizvodnje takve vrste ulja vrlo štetan za lokalno stanovništvo i za zdravlje lokalnog stanovništva. Ima puno sanitarnih problema, teško se može disati, prije svega nekoliko dana na jednom od otoka kod Sumatre je proglašeno izvanredno stanje zbog toga što se zbog dima zrak nije mogao više disati. o održivosti palminog ulja kao monokulture ne znam možemo li govoriti jer ne znam može li jedna monokultura biti održiva. Naime, to mi se čini vrlo kontradiktornim. A osim toga koliko treba i kakav je utjecaj da bi se taj proizvod prevezao do Europe. E, tražiti u samoposlugama proizvode koji ne sadrže palmino ulje je nemoguće. U svim proizvodima se nalazi palmino ulja i prema tome teško je mm, reći potrošačima da mm, teško im je zapravo naći proizvode bez palminog ulja. Što se tiče održivog palminog ulja i certifikacije, moram reći da nisam zato jer zaista ne mislim da se u toj proizvodnoj grani može proizvoditi na održiv način. I nadam se da Europska komisija neće kao rezultat provesti samo jednu studiju, već nešto će imati puno konkretnije rezultate. Zahvaljujem, gospodin Šib. Zahvaljujem. Vjerujem da je ovo vrlo važna tema. Naime, ovdje raspravljamo o problemu e, deforestacije, znači uništavanja tropskih šuma. To je problem koji je povezan i sa drugim temama, kao na primjer biogorivima. Kada slušamo ovakve prezentacije, zapravo vjerojatno bi e, bilo dobro pokazati i globalni, globalnu sliku. 80% palminog ulja u Indoneziji i Maleziji, ali Otprilike 30% upravo je dio Malezije, znači najveći dio otpada na Indoneziju. Pogledajmo e, strukturu uvoza. Pak, e, uvoz je krenuo 1999. otprilike sa milijun e, četiri tisuća tona, a vrhunac uvoza

daljnji rast svake godine. E, negdje se to sad stabilizira na 6,5 milijuna tona. Sada kada govorimo o pitanju biogoriva, e, moje pitanje je vrlo jednostavno. Obzirom da je ovo daleko najjeftinije ulje od svih ulja koji se proizvode globalno, kada bismo ga koristili na održivi način, mogli bi tu e, staviti određene namete pa bi se uvoz mogao e, recimo na taj način carinskim nametima e, ograničiti i onda bi ovaj e, učinak stabilizacije količina bio rezultat takvog poteza. Znači moje pitanje je koje bi se recimo carinski nameti mogli ovdje staviti da se zaštite E, ova, e, ovi sektori i e, da se možda razlikuje recimo upotreba palminog ulja za ljudsku konzumaciju i za druge svrhe. Zatim godišnje povećanje je 2 milijuna tona godišnje, što znači od 2012. Europska unija nije doprinjela svojim većim uvozom palminog ulja iz e, zemlje proizvođača. A ako je godišnje povećanje za 2 milijuna tona godišnje, znači postoje još neka druga tržišta, neki drugi smjerovi u svijetu prema kojima se iz e, područja proizvodnje izvozi palmino ulje. Problem je naravno uvijek u pitanju potražnja i ponude, a cijena također igra ulogu ako mislim možda se problemi ne može riješiti samo carinskim nametima, ali možemo onda sjesti za stol i recimo iskreno razgovarati proizvođači i potrošači i naći neko rješenje koje će se temeljiti i na e, takvom utvrđivanju cijena i dodatka na cijenu umjesto ovih beskorisnih razgovora koje se vode sada. Europska komisija po mom mišljenju jest odradila određeni napredak, jer od 2012. nije zabilježeno povećanje uvoza, pa mnogo ljevo i posljednja stvar koju sam htio reći. Postoji različita struktura uvoza u zemljama članicama. Neke zemlje članice očigledno nisu uvoznici e, palminog ulja. Dakle, evo komisija i vijeće, e, također još moram reći nešto i molim sve da e, budu kratki da nam ostane i vremena za odgovore. Gospođo Tornano. Hvala lijepa. Zaista se najljepše zahvaljujem e, svima koji su održali izlaganje. Mislim da ovdje moramo razgovarati bez strasti. E, ja se zaista zanimam za ovu temu upravo iz onog razloga kojem je govorila kolegica Grostet. Neki francuski zastupnici žele da se eh, na palmino ulje plaćaju dodatne takse. Ali moramo paziti jer vrlo često eh, mali proizvođači proizvode palmino ulje. A ti mali proizvođači imaju problema sa certifikacijom, a kao i obično samo će velike tvrtke se provući eh, kroz tu mrežu jako velik broj šuma je e, uništeno od 1990. do 2005. godine, a za to vrijeme se jako proširio broj plantaža e, palmi. Kakva je veza između te ta dva faktora u zemljama proizvođačima? i isto tako znamo da je industrija vrlo odgovorna za takvu situaciju. Sve ovo zapravo je simptom jedne neograničene globalizacije i tu vidimo da se mora stati na kraju to velikom liberalnom snu uvijek samo više i jeftinije problem palminog ulja je ekološki problem u zemljama porijekla kao i problem potrošača u e, našim zemljama. Moramo paziti kako radimo. Ne možemo tek tako E, optuživati i osuđivati proizvođače kako palminog ulja, tako i drugih proizvoda, jer svijet neće imati energije samo od vjetra. Moramo si postaviti također i pitanje uvoza u kojem postotku i kakve su vjerodostojne alternative razvijene za palmino ulje u zemljama proizvođačima. Ako se dakle razmišlja o nekoj dažbini na uvoz, koje bi mjere bile učinkovite, a ne previše brutalne za male proizvođače. Hvala gospodin Hajki, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. također želim eh, zahvaliti govornicima na iznesenim predavanjima i moram reći da se ne mogu u potpunosti priključiti svima, ali većini govornika želim zapravo reći da se da smo izrazili jednu vrlo strogu kritiku i tako je treba to i reći. Evo da citiram Schopenhauera i da kažem e, da je došlo vrijeme da se konačno kaže e, istina. Odnosno, drugim riječima, kad vidimo što se čini s ovim planetom, može se iskreno reći da e, se sve samo pogoršava. Vidimo što se čini ovom planetu i doći će sljedeće generacije i pokazivat će prstom na nas i govoriti će što ste učinili sa e, zemljom da postoji politička volja, zasigurno bi se moglo pronaći brzo odgovarajuće rješenje, ali kako stvari izgledaju, najvjerojatnije ćemo prvo čekati studiju, pa ocjenu učinka, a onda će još doći neki prijedlozi i već sada mogu jamčiti e, mogu to i napisati negdje objesti da će onda doći e, zakonodavna reakcija, a ona će zasigurno ispasti vrlo, vrlo loše jer zapravo nismo spremni reći ovdje ćemo povući crtu i spasiti planet. I, ali zaključno još nešto. E, ne radi se samo o palmenom ulju, to je ovaj jedna od e, manjih e, pilica kojom si pilimo granu na kojoj sjedimo mi čovječanstvo, ali imamo i proizvodnju soje, na primjer u Americi smo njome uništili E, šume, odnosno tropske prašume. I to zato što nam treba ovo ili ona na našim tanjurima dok druge gladaju, Ali dobro, ali to je sve puno malih pilica kojima si pilimo granu. A još nisam vidio da komisija ili vijeće pokazuju spremnost, makar bilo kakav po, e, naznaku spremnosti političke volje da ovaj kaos e, koji već sad postoji na bilo koji način, bar pokušaju nekako riješiti i mislim mogu zapravo E, to i napismeno dati, uskoro ćemo si prepiliti granu na kojoj sjedimo. Hvala, gospodin Farija. Hvala. Hvala. Želim se zahvaliti e, na ovim zanimljivim izlaganjima koja su istovremeno i vrlo zabrinavajuća. Međutim, znali smo točno što nas e, čeka. Puno govorimo o devoristaciji, o smanjivanju e, emisija ugljičnog dioksida i ovdje smo vrlo dobar primjer vidjeli u Indoneziji koja radi plantaža palmi no ulja je sada jedan od pet najvećih zagađivača u svijetu. A alarmantne slike e, smo vidjeli zbog e, groznog e, utjecaja koje ima proizvodnja palminog ulja. A to je i značajan faktor deforestacije sa svim što to uključuje i podrazumijeva. Moram reći da se ne slažem s kolegom koji je rekao da treba zabraniti palmino ulje, da je palmino ulje loše. Mislim da treba naći načina da se e, pomogne proizvođačima palminog ulja. I kao što su rekli neke kolege, treba naći mehanizme za održive plantaže sa odgovornom komercijalizacijom u Europskoj uniji. Točno je da mi uvozimo u 30% iz, e, palminog ulja koje je posljedica deforestacije. Uzroka deforestacije ima dosta i potrebno je da imamo akcijski plan. E, u ovom e, parlamentu je već dosta samo toga da se govori. Treba nam zato akcijski plan da se nešto napravi. Trebaju nam ozbiljne politike kako bi se i jednom zauvijek stalo na kraj deforestacije u svijetu. Osobno mislim i da nije samo palmino ulje to o kojem moramo govoriti. Tu su još i drvo i soja i tako dalje. Sve to trebamo uzeti u obzir. sada za kraj gospodin Jar. Zahvaljujem. Tri kratke napomene. E, mislim, e, znači vidimo kako stoji situacija. Nadalje e, treba učiniti sve što je nužno i molim da se zajedno politički koncentriramo na metodu certifikacije kao što je rekao kolega i tu malo branim komisiju jer moje osobno mišljenje je da smo godinama raspravljali o indirektnoj promjeni uporabe zemljišta, pa koncentriramo se sada na proces certifikacije kako bi uvoznici palminog ulja mogli dokazati da se proizvodi održivo i jednostavno za unutarnje tržište. Znači kada e, pokušavamo o izobići, zaobići dalje daljnje oporezivanje u Europskoj uniji i tako dalje. A što se tiče e, vrijednosti i tako dalje, mislim da smo uspješno e, e, potisnuli proizvodnju repice i e, i naravno proizvodnje drugih ulja i masti u, pa sada pokušavamo to zamjestiti, nadomjestiti nekim drugim sirovinama. Hvala lijepe. Sada je došlo vrijeme za odgovore. Molim sve stručnjake da odgovaraju kratko. Mm, imate po nekoliko minuta za svaki odgovor. Gospodin Klapil najprije. E, hvala lijepa. Drago mi je da sam sve ovo čuo iz vaših usta i ja moram reći da je po ovom pitanju zaista važno djelovati te da nema e, više mjesta za priču. Ovo je vrlo, vrlo važno. Hvala, to je sve što sam htio reći. Hvala, gospodin Malmer, izvolite. Ja u toj e, regiji sam aktivan već 30 godina svojim istraživanjima. Tamo je način na koji se upravlja šumama vrlo neodrživ i rezultati su loši. Moram reći da je zabrana nešto što e, kod mene izaziva puno veliku skeptičnost. Naravno da je zabrana deforestacije važna, ali u Indoneziji općenito u tom dijelu Jazije, treba se e, pažljivo obrat, gledati na šume, treba smanjiti degradaciju, e, mozaično zemljište i upravljanje na taj način zemljištem bi zaista jako poboljšalo situaciju. Palmino ulje i deforestacija je nešto na što se treba gledati puno šire. E, gospođa Naftiger, izvolite. Hvala vam i još jednom hvala što ste me pozvali na e, ovo saslušanje. Moram samo reći da članovi naše udruge koje predstavljam će uvijek biti na raspolaganju Europskom parlamentu kada vam god budu trebale informacije i podaci. Naše iskustvo koje je e, već sada preko deset godina, to iskustvo uči da posticaje i e, na suradnju, da je to nešto što daje rezultate. E, svi se slažemo oko ciljeva. Kada neke e, zastupnici predlažu jednostavna rješenja, ja vam savjetujem da se uvijek pitate kakva je alternativa ako zabranite jednu stvar, što će se onda pojaviti, što će se onda dogoditi i kakav to utjecaj ima na planetu. Hvala, gospođa Vadi. Puno hvala. Jako mi je drago da ste vi kao zastupnici e, istog mišljenja po pitanju ovog problema, da je to dakle veliki problem i e, treba pomoći Indoneziji i drugim tropskim zemljama da se bore protiv deforestacije. Zabrana e, i e, bojkotiranje palminog ulja nije rješenje. Potrebna je dakle odgovorna proizvodnja palminog ulja i treba e, dakle lobirati i e, ne samo to ne trebaju raditi samo privatni sektori već i javni sektor. Sustav poticaja za odgovorno palmino ulje, svo sustav certificiranja treba smatrati kao pozitivnim i treba paziti da to ne bude vezano za deforestaciju i te o, mor, takvi se proizvođači moraju izbaciti s tržišta. Hvala Hvala dakle svima koji su se javili, koji su dakle rekli, ono što su imali, sve smo to e, zabilježili. U sljedećim e, godinama mi ćemo odgovoriti na vaš e, zahtjev od 28. travnja 2015. godine, dakle da se napravi akcijski plan za smanjivanje deforestacija na svjetskoj razini. Trebate se jako usmjeriti na uzroke i povezati sa a djelovanje kako ne bismo djelovali na način koji neće biti dovoljno učinkovit s obzirom na ulog o kojem se radi. Europska unija nije odgovorna za 33% deforestacije. To je važno da znate. Ona e, troši 33% uvoza e, Dakle, većina deforestacije, dvije trećine za kulture, a 92% za uzgoj i to se troši na lokalnoj razini. Tu treba imati dakle neki akcijski plan koji neće biti vezan s potrošnjom u Europi već će biti puno više povezan s radom s različitim zemljama bez kojih nećemo moći dobiti rezultate. U prethodnoj studiji nalazi se gotovo 34 prijedloga za djelovanje. Tu je bio uključena i pitanje carinske dažbine na koje smo se ranije ovdje usvrnuli. Treba stoga imati puno e, istančaniju analizu mjera kako bismo znali s kojim se mjerama najbolje mogu riješiti problemi. Što se tiče pitanja gospođe Grostet, točno je, e, znamo da su prije dva dana i Francuski senat i e, Narodna skupština predložili da se uvede porez na e, palmino ulje koje nije proizvedeno na održiv način. Ne znamo kakav bi to utjecaj imalo. Naše kolege iz opće uprave za trgovinu nisu nam ga još dali, ali radimo na tome. E, još nešto ne smijemo e, nedovoljno cijeniti rad koji je već napravljen na ovom planu i vezano za samo drvo. Europska unija jest radila i borila se protiv deforestacije, međutim moramo djelovati više i jače, vi ste to i tekako naglasili. Hvala lijepa svim stručnjacima koji su bili danas na ovom jako zanimljivom saslušanju. Hvala vam još jednom. Možemo sada preći na sljedeću točku dnevnog reda. Vrlo kratka, a to su priopćenja predsjednika o zaključkima sa sastanka koordinatora. Poslao sam ih elektronskom poštom i ako nemate primjedbi, odmah ih usvajamo. Prelazimo sada na 14. točku dnevnog reda. E, procjena rezultata sastanka COP21 o klimatskim promjenama. E, Pariški sporazum e, koji je dakle globalan i obvezujući. Inače, dragi kolege, ako želite izaći iz dvorane, samo izvolite. Ako netko želi odlaz izaći iz dvorane, molim da izađete e, kratko i tiho jer moramo nastaviti s radom. E, što sam e, govorio? Dakle, da, nakon opravno obvezujućeg sporazuma u Parizu došlo je vrijeme da počnemo s radom. trebamo kolektivno djelovati kako bismo prešli na nisko ugljičnu ekonomiju i na e, da počnemo živjeti u društvu e, sa manjim, e, više otpornim na klimatske promjene trebamo sada u priopćenju e, koje je doneseno, dakle gledaju se koji su sljedeći koraci, o tome se je govorilo na sastanku vijeća 4. ožujka, a također će se na to osvrnuti na sastanku na vrhu večeras i sutra. Jako mi je drago da su s nama predstavnici kako Europske komisije, tako i vijeća koji će nam predstaviti najnovija događanja, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu s članovima odbora. Odmah dajem riječ gospodinu Meceru, e, direktoru e, iz e, opće uprave za klima koji se bavi pitanjima emisije u privatnom sektoru. Hvala lijepa i hvala vam što ste pozvali komisiju da vam predstavi e, komunikaciju koja je e, sada napravljena. Prvo smo imali komunikaciju koja je prethodila Parizu, a sada imamo jednu koju smo načinili nakon sastanka u Parizu. Tu e, su sadržana naše razmišljanja o tome kako u Europskoj uniji treba provoditi Pariški sporazum trebamo pokazati da mi predvodimo u svijetu na tom planu. Sporazum o Parizu veliki je uspjeh za Europsku uniju i za međunarodnu zajednicu. Na nama sada leži odgovornost da i sama provedba bude uspješna. Središte sporazuma je dugoročni cilj kako bi svijet mogao sma, e, ograničiti na manje od 2% e, e, zadopljenje. I kako bismo to ostvarili, e, o sporazum sadržava dinamične mehanizme sa mehanizmima revizije koje treba dolaziti povremeno. Prva takva važna etapa bit će 2018. godine kada će doći do procjene dugoročnih ciljeva. Dvije godine nakon toga, 2020. godine, strane će se moći ponovno sastati s novim doprinosima. I e, prvi e, rezultati će e, biti smanjenje emisija, adaptacije, ali i međunarodnu podršku do toga treba doći 2023. kao i 2025. kada će biti novi krug sastanaka strana. Europska komisija će u potpunosti i Europska unija sudjelovati u potpunosti na dijalogu 2018. godine kao što su ministri potvrdili na vijeću 4. ožujka. Tamo će biti međuvladin panel o klimatskim promjenama i o specifičnim implikacijama našeg cilja od stupnja i po. Europska komisija će pridonijeti tom radu i komisija e, je e, se zalaže zato da europski znanstvenici sudjeluje u radu u svijetu zato što mi sada financiramo jako puno znanstvenih radova na tu temu. Do 2020. godine traži se od svih strana da objave kako će imati strategiju za sredinu stoljeća za nisko ugljično gospodarstvo i smanjenje emisija. Dakle, dijalog će olakšati izradu strategije za Europsku uniju kao što će olakšati i političku raspravu u vijeću i u parlamentu, a i sa e, širim krugom dionika. Parijski sporazum šalje vrlo i jasnu poruku e, svim e, ulagačima i drugima jest da se više nećemo, da više nećemo odustajati od nisko uključne ekonomije i smanjenja emisija. To je također i značajan vektor otvaranja radnih mjesta i gospodarskog rasta. Sve to počinje danas i trajeće u sljedećim godinama. Europska unija u dobrom je položaju da iskoristi nove mogućnosti koje se otvaraju i sada pa riječi o tim mogućnostima koje se otvaraju već prije 2020. godine koje stoje u našoj komunikaciji. Treba nam jedan e, okvir koji će se omogućiti da se ostvare rezultati, naročito po pitanju energetske unije. To je veliki prioritet Europske komisije. I također e, treba se više pomaknuti na privatne izvore e, ulaganja kao e, europski e, fond za strateška ulaganja koji želi više mobilizirati privatne ulagače. Mi smo već sada izdvojili odnosno namaknuli sredstva u tom planu koji su već 20% veća od predloženih izvajanja europskog proračuna u tom svrhu. Nadalje, u, radimo na uniji tržišta kapitala i zato je potrebno da sva financijska objavljivanja vezano za klimatske promjene da se u njima bolje objelodani opasnost koje izazivaju klimatske promjene i da se nagrade odgovarajuća ulaganja. Želimo također aktivno ukinuti subvencije za fosilna goriva u sljedećim godinama, što će biti zadatak za Europsku uniju. Treće, u komunikaciji se govori o investicijama za istraživanje i razvoj koji će biti vitalni budemo li željeli da dođe do promjena nakon 2020. godine. Europska komisija želi e, da e, uči u e, program za inovacije. Mi smo već podvostručili naš proračun za istraživanja na tom planu do 2020. godine. I četvrto što ne smijemo zanemariti, Znamo koliko je važna uloga svih drugih dionika, od poduzeća do građana do inovativnih e, malih e, početničkih tvrtki. Sve je to nužno za prelaz na nisko ugljično gospodarstvo. Europska unija treba zagovarati takvu vrstu gospodarstva, a Europska komisija želi to podržati financiranjem iz europskog proračuna. Preći ću sada na situaciju nakon 2030. godine i energetski okvir za tada u Parijskom sporazumu pravno je obvezujući za sve strane da nastave na domaćem planu ublaživanje sadašnje situacije na okoliš i da nastavi sa smanjivanjem emisija. Dogovoreno je 2015. u Ožujku e, da e, će se s time nastaviti na osnovu zaključaka Europskog vijeća iz listopada 2014. godine. Želimo što e, bolje preći na te okvire nakon 2030. godine. Izradili smo program za 2030 i 21. do 2030. godinu i to je već bilo podastrto, to je već podastrto vijeću i parlamentu. Mi se zalažemo za istraživanje e, onih sektora gdje se ne bi radilo o e, emisijskim kvotama i e, mi dakle Želimo da se ispune zahtjevi za period nakon 2021. godine. Želimo nove mjere o energetskoj učinkovitosti, i, dakle direktiva energetske učinkovitosti. To će biti naročito važno e, na planu električne energije. Time ćemo se naročito baviti na jesen, a u proljeće ćemo se baviti dekarbonizacijom u prometnom sektoru. Uvjeren sam da ćemo se vrlo često sastaviti sljedećih mjeseci i tjedana jer to je zaista opsežan program. Naravno, ne može se sve odvijeti samo u Europi. Europske emisije iznose 10% svjetski, zato ćemo se obratiti i našim partnerima izvan Europske unije jer ono što vrijedi za nas vrijedi i za sve partnere u svijetu. Moramo e, e, zajemčiti da oni provedu ono što stoji u Pariškom sporazumu, ali također trebamo pomoći e, zemljama u razvoju da razviju nacionalne programe, a mi ćemo im pomoći s programom podrške koji se treba pripremiti ove godine. I e, moramo također e, i e, izvore financiranja kako bismo do 2020. godine mogli imati sredstva na koje smo se obavezali i isto tako moramo dakle raditi sa u okviru G7 i G20 tražimo da ta dva foruma E, dovoljno brzo i odmah reagiraju, baš kao i Europska unija. E, ovo je važna godina i za ICAO, e, Međunarodnu organizaciju civilnog zračnog prometa, a također kasnije ove godine govorit će se o defluoriranim plinovima u okviru protokola iz Montreala. Treba još uvijek riješiti mnoga stručna pitanja vezana za pariški sporazum. U Europi imamo, mislim, dobre temelje e, za e, suradnju s trećim zemljama jer je već u siječnju na e, vijeću za okoliš u potvrđeno da je borba protiv klimatskih promjena nešto što je važno i u suradnji sa zemljom u razvoju, ali da je to važno i za trgovinu i za sigurnost. Što se tiče pak potpisivanja i e, ratifikacije, znate da komunikacija E, čeka na odluku vijeća o potpisivanju Pariškog sporazuma koja će se otvoriti za potpisivanje 22. travnja ove godine u Yorku na svečanoj e, ceremoniji i e, nadam se da će sve zemlje koje su se e, obvezale da će slijediti Pariz, će stajati u redu kako bi potpisale sporazum u New Yorku 22. travnja. Nakon toga će uslijediti ratifikacija koja će biti pozastata vijeću i parlamentu. Ta ratifikacija će zahtijevati da je e, i odobrenje Europskog parlamenta. Zaključujem tako što što ću se zahvaliti ime mog povjerenika Europskom parlamentu i njegovim zastupnicima na važnoj ulozi koju su igrali u Parizu kako bi sastanak u Parizu bio uspješan. Trebali smo vas u Parizu, ali bit ćete nam potrebni i za provedbu Pariškog sporazuma. Moramo to učiniti zajedno i to brzo. Puno vam hvala. Hvala lijepa. A sada riječ dajem predstavnici nizozemskog predsjedništva. One iz e, Ministarstva za infrastrukturu e, nizozemske. Hvala lijepa što ste me pozvali da e, danas nešto kažem o tome što smo na vijeću učinili prvog ožujka u vezi sa Pariškim sporazumom. E, preuzimanje predsjedništva e, uskoro nakon Pariškog sporazuma e, znači da smo preuzeli priličnu odgovornost i mi, mi smo pokušali i pokušat ćemo i u E, idućim mjesecima učiniti što je u našoj moći kako bi se učinili daljnji koraci u vezi sa ovim važnim, e, ovim važnim temama. E, vijeće je pozvalo komisiju da procjeni rezultate Pariškog sporazuma i mi ćemo te, tu procjenu prezentirati na sljedećem sastanku e, vijeća. Vrlo nam je drago što je drugog e, ožujka objavljen e, dokument komisije o rezultatima Pariškog sporazuma. mi smo pozdravili to, tu komunikaciju komisije kao vrijedan doprinos u našem daljnjem radu na smanjivanju e, emisija. Europska unija igrala važnu ulogu, odigrala važnu ulogu u uspješnom okončanju konferencije u Parizu i e, opće e, je prihvaćeno da je ovo bio vrlo značajan E, korak, ovaj pariški sporazum je bio vrlo značajan korak u našem e, nastojanju da se smanje e, emisije na globalnoj razini. Kao što je već spomenuo predstavnik komisije, mi ne gledamo samo unatrag ono što se dogodilo u Parizu, nego što je još važnije gledamo unapred ono što je ispred nama i koje obveze imamo mi i koje obveze trebamo preuzeti kako bismo stvari unaprijedili dalje. Jedna od prvih stvari je ratifikacija Pariškog sporazuma što prije. E, o tome smo razgovarali za vrijeme ručka na e, vijeću ministara zaštite okoliša i svi su se e, članovi složili da moramo E, napredovati što je brže moguće, ali da je također važno imati jasnu sliku mjera koje će se e, e, implementirati u do 2030. Potpisivanje sporazuma u New Yorku 22. travnja bit će prvi korak na tom putu. Mi se nadamo da će, kao i komisija, da će veliki broj zemalja biti nazočan na toj ceremoniji, na toj ceremoniji u Njujorku. E, na vijeću postoji e, slaganje o tome da je naš cilj da e, smanjimo emisije za barem 40% i da, da se toga moramo E, pridržavati dakle to o tome se svi slažemo dakle da moramo ostati kod tog ambicioznog cilja i e, moramo dakle donijeti e, neophodne propise moramo zakonodavnim radom dakle učiniti ono što je potrebno da bi se taj cilj postigao jedna, jedan važan element toga je e, sustav trgovine emisijama. Nizozemsko predsjedništvo organizira e, e, radnu skupinu na tu temu, a 20. lipnja ove godine na sastanku vijeća ovo će biti na dnevnom redu i bit će tema razgovora. Također se E, su u pripremi e, e, komisija dakle je najavila objavu komunikacije na, na tu temu, a veliki broj zemalja je spomenuo da je petogodišnji mehanizam vrlo važan kako bi se E, ograničilo e, podizanje e, temperat, prosječne temperature kako se ono ne, kako ono ne bi prešlo dva stupnja odnosno kako bi zastalo, ostalo na 1,5 stupnjeva Celzijeva. Ono što smo naglasili je da je važno da igramo važnu ulogu da Europska unija zadrži svoju E, predvodničku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. E, mi želimo zahvaliti na za e, doprinosu koje Europski parlament daje u ovim našim nastojanjima. Također kao što je naglašeno za vrijeme sastanka vijeća moramo surađivati sa e, drugim zemljama partner, našim partnerima e, e, jer samo u suradnji s njima možemo postići ciljeve koje smo si zadali to je također naglašeno za vrijeme sastanaka vijeća druga tema je važnost suradnje sa lokalnim E, vladama, ali također i sa e, predstavnicima sa e, predstavnicima poslovnih dakle poduzeća odnosno biznisa. Također moramo uložiti sektore i što se tiče međunarodnog zrakoplovnog i pomorskog prometa uskoro ćemo imati na tu temu važnu konferenciju u Amsterdamu, a ta je tema toliko važna da ćemo je staviti na dnevni red e, neformalnog e, sastanka vijeća kako bismo e, tu postigli e, što prije napredak. Da zaključim, na sastanku vijeća zemlje članice su e, se obvezale da ćemo nastaviti surađivati kako bismo zadržali postignuti zamah i kako bismo realizirali e, ciljeve koje smo si odredili kako bismo e, naglasili važnost toga moj ministar je napisao pismo predsjedniku vijeća i mi se nadamo da ćemo zadržati e, ovaj zamah koji je sada postignut u ostvarivanju ovog važnog projekta i da ćemo nastaviti sa potrebnim koracima. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Prije nego što počnemo sa uobičajenim postupkom, e, ja imam jedan komentar u vezi sa nečim što je e, spomenula predstavnica nizozemskog predsjedništva a e, riječ je o posljednjem neformalnom vijeću to je bio dakle sastanak kao e, nastavak na COP21 u povijesti to je vjerojatno jedini sastanak na koji parlament nije bio pozvan u povijesti do sada je Evropski parlament uvijek bio pozvan, osim neformalnog sastanka vijeća na kojem se raspravljalo o e, zakonodavnim prijedlozima. E, moramo reći da smo dakle razočarani zbog toga što nismo bili pozvani, a sada ćemo E, riječ dati najprije gospodinu Parnjo koji je bio izvjestitelj za izvješće o e, kopu 21 u Parizu. Hvala lijepa. I nakon što smo čuli izlaganja komisije i vijeća, sada je na meni da kažem u kolikoj mjeri je ono što se događalo u Parizu u prosincu bilo značajno za cijeli svijet, ali to je bilo značajno i za nas u Europskom parlamentu, jer naši, mi smo sudjelovali u pregovorima, želim pozdraviti rad e, i povjerenika, također ministricu za zaštitu okoliša Luksemburga, koja je vrlo e, vješto radila i u pregovorima i u pripremnim radovima, ali i e, u onom tjednu e, gdje kad smo svi bili zajedno nas nekoliko kolega i predsjednik Lavija. Ono što je upravo rekao predsjednik Lavija vrlo je važno. Obraćam se sada odmah predstavnici Europskog vijeća. E, Europski parlament ne smije se sada staviti po strani. Upravo suprotno, Europski parlament treba i dalje ujediniti snage kako bismo i dalje imali bitnu ulogu u svim raspravama i u svemu onome što nam je najavila Europska komisija, što će se događati. A imamo još jako, jako puno posla i parlament će svaki puta imati ne samo e, ulogu netkoga ko će izraziti svoje mišljenje, već treba također prednjačiti u izradi različitih dosjeja, radi na različitim problematikama. E, među e, njima želim spomenuti i ciljeve koje smo postavili za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost. Mislim da je također važno uzeti u obzir sporazum iz Pariza. Želimo da se temperatura u svijetu ne ograniči na 2%, već na 1,5%, pardon, ne na dva stupnja, već jedan i po stupanj, e, što je dakle naša želja. Europska unija želi smanjiti e, e, želi da se ostvare i veći ciljevi e, nego što su predviđeni za obnovljivu energiju, ne 27% nego 40% do 2030. godine. Želimo dakle ciljeve koji će sada biti ažurirani tako što će uzeti u obzir Pariški sporazum. Pomoć e, koja se izdvaja za fosilna goriva je nešto što je zaista velika prepreka za ostvarivanje naših ciljeva. MMF tvrdi da oni koštaju 30 milijardi eura svake godine Europsku uniju, a ono što me brine da se vi jasno niste suprostavili takvim subvencijama. Ja sam predložio u izvješću za COP21 da se do 2020. E, godine prestanu izdvajati e, te subvencije. Što vi o tome mislite? Isto tako, ako je došlo do e, uspjeha u u Parizu, to je zato što je komisija povjerenika Njete, luksemburška ministrica zaštite okoliša, oni su uspjeli okupiti mnoge druge zemlje, afričke i druge zemlje i mislimo da bismo trebali nastaviti raditi na spajanjem takvih saveza E, postiće e, recimo e, pomoć za Afriku koju će, će upravljati Afrikanci, a druge zemlje će to financirati. To bi trebalo biti dakle mogućnost boljeg energetike u Africi koja već ima puno potencijala kako za solarnu, tako za vjetroenergiju eh, i za hidroenergiju. Eh, što vi eh, kao predstavnici komisije mislite da treba napraviti, a trebamo također raditi i na tome jer će to utjecati na stabilnost na afričkom kontinentu koji će biti zaista jako mnogoljudan. Gospodin Lize, izvolite. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, hvala lijepa predstavniku komisije i predstavnici vijeća. Želim se koncentrirati na dvije stvari. Kao prvo, mi smo u Parizu dakle donijeli vrlo ambicionirane e, odluke što se tiče dugoročnih ciljeva. Želimo postići ne samo cilj dva stupnja Celzija, nego zapravo i ispod 2 stupnja Cezija e, poželjno bi bilo 1,5 stupnjeva. Veliki napredak e, koji je postignut u Parizu, e, dakle to što su se gotovo sve zemlje svijeta odlučile i obećale da će smanjite, smanjiti emisije, nije, to nije dovoljno za postizanje tog cilja. Cilj je zapravo e, pojačan i ovo što smo do sada donijeli, odlučili, neće biti dovoljno da bismo postigli taj cilj. Dakle, moramo vidjeti što ćemo s ovim ciljem 40% do 2030. Taj cilj moramo povisiti, ali činjenica je da smo mi odgovorni na globalnoj razini za samo 10% emisija. E, dakle uvijek se iznova naglašava da su naši ciljevi najambiciozni usporedbi s drugim partnerima. Dakle, sad e, mi radimo više i samo gledamo što rade drugi. I zato je moje pitanje komisije, da li postoje ideje o eventualnim partnerstvima? E, naravno slavili smo što su Amerikanci i Kinezi e, prije Pariza objavili svoje ciljeve. Mislim da je to jedina mogućnost da prihvaćanje e, eventualnog pojačanja naših ciljeva e, da se postigne pojačanje naših ciljeva ako imamo i partnere kako bismo skupa s njima e, radili na postizanju tih ciljeva jer e, bez njih to nećemo moći. A druga stvar o kojoj želim govoriti, dakle pomorski zračni promet, e, ove godine u rujnu ćemo imati jedan važan događaj u organizaciji agencije ICAO međutim e, e, čini se barem tako to e, takav dojam imaju oni koji rade u, u Ikeu da se čini kao da je Europa jedina koja to, to zapravo ozbiljno shvaća nemoguće je da Europa sama postigne tu ciljeve i zato molim komisiju da poradi na tome da se i tu nađu partneri, odnosno da se e, u suradnji sa drugim akterima postignu ciljevi i što se tiče e, e, zračnog i pomorskog prometa. međunarodna organizacija za pomorski promet e, za sada nije aktivna, tu nema nikakvih značajnih aktivnosti za sada. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. E, gospodine predsjedavajući, imam neka pitanja u vezi sa vezom između borbe protiv klimatskih promjena i E, prelaženja na cirkularno gospodarstvo govorili smo o velikim efektima koje će prelazak na cirkularno gospodarstvo imati na emisije CO2. E, povjerenik Vela je naglasio činjenicu da možemo očekivati smanjenje od 4% e, smanjenje emisija godišnje. odnosno 100 milijuna tona između 2015. i 2025. E, komisija uvijek naglašava tu vezu. Međutim, ono što ostaje nejasno je kako će komisija to integrirati u svoje prijedloge E, u vezi sa realizacijom ciljeva koji su postavljeni na e, konferenciji COP21. E, sa velikim zanimanjem očekujem odgovor komisije na ovo pitanje. Zahvaljujem predsjedniku što je naglasio zadovoljstvo parlamenta, odnosno nezadovoljstvo što nismo pozvani na sjednicu vijeća. Dakle, Pariški sporazum e, mora biti ratificiran od strane Europske unije, što je prije moguće, tako je rečeno, ali što to konkretno znači? E, Sjedinjene države i druge zemlje također e, se očekuju da se ove godine već ratificira, kako onda Europska unija može ubrzati ratifikaciju da ne zaostanemo. Drugo pitanje Hoćemo li to moći učiniti ove godine i misli li komisija da trebamo čekati za konkretno zakonodavstvo koje će implementirati ciljevi za 2030. ili možemo to učiniti i prije toga. Nadalje. Očekuje se e, usvajanje razvojnih strategija za ispunjenje ciljeva za 2030. a samo e, roadmap 2025. neće biti dovoljan za to. E, a osim toga to vijeće nikad nije formalno usvojilo, a prošlog tjedna Sjedinja država i Kanada rekli su da će e, ispuniti svoje vlastite planove za niskougljično gospodarstvo, a ovdje sada Europska unija zaostaje za Sjedinjenim državama, znači kada misli E, komisija prezentirati novi akcijski plan za niskougljično gospodarstvo. Nadalje, e, Europski parlament se također e, borio da se sektori avijacije i pomorski sektor uključe u COP21, ali neuspješno i drago mi je bilo čuti sada od predstavnice vijeća da je to prioritet nizozemskog predsjedništva, pa vam zahvaljujemo na tome. Dakle, kao što je reklo, kao što je opetovano rečeno i kao E, kao u skladu s onim za što se bori povjerenik Kanjete. E, moramo uklanjati barijere za što je rekla komisija da će se boriti na to, ali prva e, stvar će biti revizija emisije u pomorskom sektoru, a za to je učinjena E, upravo je prvi korak u uredbi o emisijama iz brodarskog sektora. Znači, pitanje za komisiju, kako vidite te mogućnosti u bliskoj budućnosti, možda što se tiče e, međunarodne organizacije rada i e, međunarodne pomorske organizacije koja će uskoro imati sastanak pa u tom svjetlu što se može učiniti. Hvala, gospodine Eichhout. Zahvaljujem komisiji i vijeću na ovom uvodu. Prije svega moram reći da mi je malo žao gospodina Metzgera koji brani ovu komunikaciju jer e, znam da ju niste vi napisali i mislim da je to zapravo jedna od najslabijih komunikacija o klimi u posljednjih nekoliko godina koje sam vidio a za one koji ju jesu sastavljali. Biste li mogli objasniti da u Pariškom sporazumu se ne spominju nikakve srednjoročne ambicije za 2030. Znači ako u komunikaciji tvrdite da je Europska unija uspostavila ciljeve za 2030. za srednjoročne ciljeve u Pariškom sporazumu, možete li objasniti gdje se to spominje? Jer ne spominje se. Pa možda bolje bi bilo drugi puta da ljudi koji pišu komunikaciju znaju nešto o onome što pišu. A evo možda nešto onome što jest u Pariškom sporazumu, a to je jedna od najvažnijih stvari, naime da e, trenutni ciljevi ne e, potpadaju pod e, u ov, okvir ovaj scenarija barem e, manje od 2%. I ako pogledate procjene agencije iz Nizozemske koje kažu ako se želite držati ovog cilja u okviru 2, posto treba do 2030. ići na cilj od 45%, a radi se samo o dva stupnja, ne, govorimo o cilju od 1,5 stupnja. Znači, kad komisija kaže da čini dovoljno, to je doista, ne znam kako da to pristano kažem, pa radije neću reći. Dobro, suludo. Dakle, u Pariškom sporazumu i u odluci e, potiču se stranke da iskomuniciraju ili ažuriraju do 2020. E, nove e, e, ciljeve, odnosno ažurirane NDC-ove. Kakav će dakle biti proces u komisiji i kako ćemo doći do tih ciljeva za 2030. koji će biti više u skladu s onim što kaže Pariški sporazum koji jasno kaže da u trenutku postoji jaz koji nije ispunjen i ne činimo dovoljno. Sljedeće pitanje, što ćete učiniti da se ispuni ono iz odluke da se do 2020. E, poka e, iskomunicira i donese strategija za smanjenje e, ugljika, odnosno prelaska na nisko ugljično gospodarstvo. Znači, morat ćemo neki scenarij koji će nas odvesti do minus 95% do 2050. Znači, to je e, zapravo onaj scenarij e, koji nije uopće e, u okviru scenarija za 1,5 stupnja nego 2 stupnja. Dobro, još jedno pitanje gospodina Metzgera, znači u vašoj e, predlogu za LULUCEF nije uopće uključen jer to je i dalje slabljenje ciljeva Europske unije za vijeće pitanje što znači ratifikacija što je prije moguće su nesposiba. Znamo da će se govoriti da će se dati predlog o ratifikaciji. Ne govorimo o potpisivanju, nego ratifikacija. Nadamo se da, želimo, da ćemo to moći učiniti ove godine, jer to žele i e, Kina također. I, e, hvala, gospođe Evi. Ja bih e, htjela nešto reći o trenutnoj e, reviziji direktiva ETS za e, razdoblje iza 2020 kao najbitniji stup klimatske politike za postizanje ovog cilja zadržavanja porasta temperature unutar 2 stupnja, odnosno ispod 1,5 stupnja do kraja stoljeća. Pa ipak ovi linearni faktor redukcije gotovo da nije dovoljno e, ambiciozan ni za 2030. ali dugoročno svakako nije dovoljan. A osim toga nije jasno niti kolika bi trebala biti cijena CO2 da se e, potaknu investicije e, unaprijed u odgovarajući sektor niskougličnih industrija. Nadalje, ako se primjeni princip e, zagađivač e, plaća, e, nije sigurno hoće li to dovesti do odgovarajućih rezultata u smanjenju redukcija. Obzirom da se verifikacija radi tek nakon nakon revizije E, jednostavno ukoliko se ne dođe do odgovarajućih e, tehnoloških rješenja za niskougljična e, niskougljična rješenja u industriji jednostavno će se plaćati samo nakon što je počinjena šteta a napreci u industrijama uglavnom su postignuti određenim intervencijama u produkciju, u proizvodnju, ali uglavnom zbog e, učinaka krize. U ovom trenutku jedina mogućnost za zemlje članice je da prihode od e, prodaje kvota e, ulože u mjere ublažavanja, ali to je na E, diskreciji nacionalnih vlasti i zbog toga bi te aspekte trebalo bolje procijeniti kako bi se bolje shvatile stvarne mogućnosti koje um, omogućuje taj sustav za borbu protiv klimatskih promjena ili inače sve će završiti samo u ovom mehanizmu uh, da zagađivač plaća, ako je kao što sam rekla velika pogreška. Gospodin Balčo.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 greške u tehnici. Evo još jednom, još jednom krenuti ću još jednom od početka. Mislim da sada imamo prevod. Dakle, krećemo od početka još jednom. U ovom trenutku još ne možemo ocijeniti kako će izgledati e, ishod e, kopa 21 pozitivno ili negativno, procjenu ćemo moći napraviti tek nakon što zemlje članice, sve zemlje ispune svoje e, obveze. E, Europska unija ima emisije u iznosu od 10%, a Kina i Sjedinjene države su jedna od najvećih zemalja ovdje. Jedno pitanje za povjerenika Kanjeta. Dakle, odnosi na sljedeće. Kako se može osigurati da Sjedinjene države doista ispune obveze koje su preuzele. Naime, Vrhovni je sud e, na e, tužbu 27 saveznih država u Sjedinjenim državama rekao da plan predsjednika Obame za e, čiste elektrane jednostavno ne može biti ispunjen. Znači izgleda da postoji problema E, u ispunjavanju obveza. No, Europska komisija je u odgovoru rekla da to nije područje njihovih kompetencija, dakle ovo odgovor na ovo pitanje nije u njihovom nadležnosti, a znači povjerenik Kanjete kaže da postoje tu čvrste obveze, ali kad se treba odgovoriti na konkretno pitanje, onda se čini apsolutno sve da se pokaže i dokaže da oni, da komisija ne mora na ta pitanja odgovarati i da to nije u njihovoj nadležnosti i kompetencijama. Dakle, želim e, pitati što znači pravno obvezujuće e, obveze i obećanja ili znači li to doista tako da će se e, vlade pozivati na odgovornost tek nakon ratifikacije. Ako je tomu tako, onda ne smijemo zaboraviti da Kyoto protokol Sjedinjene države nisu ratificirale. Znači, može se najbolje reći da su dana obećanja u ovom trenutku, ali ništa nije pravno obvezujuće i nemojmo se zanositi time. Hvala lijepa, riječ dajem Ivi Beletu. Hvala lijepa. Ja ću eh, sada dati nekoliko primjedbi na nizozemskom. Pa evo, mogu li početi jednim pozitivnim tonom e, izvještajem Međunarodne energetske agencije koji je jučer objašnjen, koji po prvi puta pokazuje da emisije CO2 nisu dalje rasle i po prvi puta zapravo u desetljećima, za, u posljednjim desetljećima nije došlo do povišenja, a svjetsko gospodarstvo je poraslo za 3%, a emisije CO2 nisu porasle. Dakle, to je pozitivna stvar za početak e, i naravno mi u EU moramo učiniti sve što možemo kako bismo ispunili ovaj cilj 1,53 stupnja Celsijusa. Vodi se dakle ova cijela rasprava u odboru ITRE o sustavu trgovina i jedinicama ETS-u i svakako to treba biti jedan od stupova klimatske politike. Htio bih e, prokomentirati dvije stvari ako mogu. Znači, e, ono što se ne odnosi na sustav trgovina emisijskim jedinicama je svakako važno, recimo ono što, mm, što se odnosi na ICAO, e, prometni sektor, zrakoplovni sektor i sastanak u Montrealu proteklog mjeseca. Dakle, kolege koji su bili ondje mogu reći da je bilo razočaravajuće što ne postoji dovoljno transparentnosti niti organizacijama Ujedinjenih naroda i nadamo se da e, će nizozemsko predsjedništvo shvatiti naš poziv da treba nešto tamo učiniti i predstavnik predsjedništva rekao da će to biti jedna od ključnih točaka dnevnog reda na sljedećem neformalnom vijeću za okoliš i moje pitanje sada je može li se povećati razina ambicije u pogledu zrakoplovnog prometa jer zrakoplovstvo, e, promet, zrakoplan promet e, igra e, znatnu ulogu u emisijama i znamo iz izvješća da postotak koji otpada na zračni promet eksponencijalno, eksponencijalno raste i nastaviti će to činiti u sljedećim desetljećima. Dakle, gospodin Parnjo, energetska učinkovitost svakako je važna stvar i ide se sada na direktivu o energetskoj učinkovitosti, odnosno revizija se radi i to je još jedno pitanje za nizozemsko predsjedništvo. Možemo li očekivati e, brzi napredak e, u tom pogledu kao i visoku razinu ambicije? A sve to treba se gledati zajedno sa sustavom trgovine emisijskim jedinicama te također zračnim prometom te pomorskim prometom. A moje pitanje je, e, jesmo li isto e, i mi i nizozemsko predsjedništvo u ovom pogledu istog mišljenja? Hvala, riječ ima gospodin Septenč. želim e, nastaviti s možda se ne nastaviti na pozitivni ton prethodnog govornika koji možda nije bio toliko ton pozitivan, ali u 200 godina od predindustrijske razine do protekle godine kad smo došli do e, očitanja o temperaturnom e, rastu koje nam je dala NASA. I, iako trebamo pažljivo tumačiti očitanja, ali ipak e, u e, teško je vjerovati da smo u razdoblju od desetog mjeseca prošle godine sa 1,3 stupnja prešli na 1,4 stupnja, jer ako je to točno, znači da se događa nešto doista e, ozbiljno što zahtjeva veliku hitnost, puno veću nego koju pridajemo sada. Dobro je što postoji e, sustavni dijalog sa komisijom vijećem i zemljama članicama i srednjoročna revizija sredinom stoljeća svakako je dobra stvar, ali E, svejedno želim e, više aktivnosti od strane komisije posebice vijeća po odlukama koje donose zemlje članice, a koje potkopavaju naše napore da dođemo i gdje blizu e, smanjenja na dva stupnja do kraja stoljeća. Na primjer, u proračunu koje je najavio britanski premijer, on je e, upravo e, u, e, otkazao e, za smanjenje ugljičnog dioksida e, kao i schemu potpora, a druge zemlje članice pokušavaju razvodniti sljedeću fazu reforme sustava ETS-a. I sve dok imamo ove međusobne konkurentske interese zemalja članica, i ambicija koje želi postići komisija jednostavno ne možemo dalje znači doista trebamo ojačati tekst ovdje i, rječnik ovdje i jasno reći e, kada E, zemlje članice donesu odluke koje idu protivno e, kolektivnim i zajedničkim ciljevima, treba to jasno reći. I želim više čuti o tome i o mjerama koje će biti poduzete da se ukaže na to e, da zemlje članice i kada zemlje članice donose odluke, a koje nas vode u krivom smjeru. Euh, Hvala. A sada riječ ima potpredsjednik Javor. Hvala. Hvala. I ja ću se pridružiti onima koji su e, izrazili razočaranje e, glede priopćenja komisije. Nakon Pariza izrazili smo zabrinutost. E, naime, veliki je napredak postignut u Parizu, ali veliko je pitanje kako će se to provesti. I komunikacije Europske komisije u Parijskom sporazumu upravo nas vodi lošoj provedbi zaključaka Pariškog sporazuma. Gospodin Eichhout je već rekao da e, ovi naši e, ciljevi nisu u skladu s pariškim ciljevima, čak niti s ciljem od e, dva stupnja. Bilo bi bolje uspostaviti kao cilj 1,5%, jer zaista situacija je vrlo e, hitna, a ove godine je veljača bila najtoplija veljača do sada. Prema tome, aspekti komunikacije zaista su razočaravajući. Evo nekoliko primjera. Financiranje e, za klimu je e, ključno pitanje, e, a ovdje način na koji se to o tome piše u priopćenju komisije vrlo je slabo jer ovdje se govori o tome da treba pridonijeti naporima koje ulažu zemlje u razvoju izvanje od 100 e, milijuna godišnje i tako dalje. Ali to je nešto što zahtjeva konkretne prijedloge. Jer treba postići da 20% e, proračuna iz višegodišnjih financijskog okvira bude izdvojeno za borbu protiv klimatskih promjena. E, prilagođavanje ovdje uopće nije spomenuto, a moramo imati na umu da je do klimatskih promjena već došlo, a prilagodba upravo i je jedno od bitnih pitanja. I na kraju u poglavlju o diplomaciji o klimatskim promjenama ne jednom riječju se ne spominju lokalne zajednice, domrodačke zajednice koje e, su e, zaista e, u okosnici tog problema. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče, sada gospođa Butland. Hvala lijepa. Zaista slažem se sa mnogim pametnim primjedbama kolega koji su članovi našeg odbora. Želim naglasiti sljedeće. Treba sada djelovati. Dovoljno je da vidimo ono što se događa s fenomenom El Niño, koji je bio jedan od vrlo izraženih fenomena u posljednjih 30 godina. A taj fenomen i klimatske promjene vode nas u pravu katastrofu. Ogromna suša koja e, ima reperkusije na 50 milijuna ljudi u Africi. Ti će ljudi trebati pobjeći od suše i naći načina da njihova djeca prežive. A e, klimatološke analize e, pokazuju da kada ti e, se taj fenomen još nađe zajedno sa El da će to imati katastrofalne posljedice. Moramo vidjeti kakva je stvarna situacija. Bila sam na konferenciji u Švedskoj i tamo sam čula da pčele ne prolaze kroz hibernaciju e, kako je to uobijačeno, a rezultat toga je da one više ne mogu oprašivati. E, moram reći da baš kao i drugi kolege zastupnici da sam razočarana komunikacijom komisije. Jedini rizik je da ne napravimo dovoljno nakon pariških sporazuma, a o ciljevi koje smo si postavili nisu više dovoljni. Moramo reformirati sustav ETS i e, to treba da bude prilika da se ojača klimatski stup koji je ključan u e, tom sporazumu. E, gospodin Farija je rekao da se treba e, to sve uključiti i u pomorski promet i mislim da komisija treba tako postupiti. Moramo raspraviti i o važnosti zrakoplovnog sektora i ojačati postojeće zakonodavstvo na tom planu. Drago mi je da Europska komisija želi postići ciljeve prije 2030. godine. A sada vidimo da 38% e, ćemo ostvariti u 2020. godine, a to bi nam onda, tako da bi nam manje ostalo za 2030. godinu. 5% u 10 godina je moguće. Moramo jačati sustav ETS-a, za sada to nije točno. Hvala, sada riječ ima gospodin Torvalds. Eh, hvala lijepa. Mislim da je ovdje djelomično i e, pitanje psihologije. Što po tom mislim? Ja ću se danas vratiti u Helsinki ne samo da se sa e, prošećem tim gradom, već e, da pred finskim parlamentom izložim što namjerava napraviti Europski parlament. Zato želim čuti e, od predstavnika komisije što su oni spremni napraviti ako ne izmjenimo proračunske strukture, sumnjam zaista da ćemo ostvariti ove lijepe ciljeve o kojima tako često govorimo. Drugo pitanje odnosi se na horizont 2020. godinu i EFSI, Europski fond za strateška ulaganja. Kada smo se borili za taj Europski fond, e, mi smo dio novca iz e, horizonta 2020. prebacili u taj takozvani Junckerov fond. Zanimalo bi me postoje li podaci o tome što to znači za okoliš. Jesmo li mi e, sa to srezali napredak u horizontu za 2020. godinu kako bismo popunili fond za strateška ulaganja. Htio bih da mi kažu i predstavnik komisije i predstavnica vijeća što o tome misle. Hvala lijepa. Riječ sada ima kolega Gramatikakis. Hvala lijepa. Današnji je sastanak vrlo koristan i sa zanimanjem sam slušao ono što su rekli predstavnik komisije i vijeća, dakle nizozemskog predsjedništva. Iz njihovih usta čujemo određeni optimizam, e, iako na sve e, podaci ukazuju da nema puno razloga za optimizam, ali bolje je biti umjeren optimizam nego očajan. Borba protiv klimatskih promjena zaista je bitka koja se vodi na dugi rok dogovor je postignut u Parizu i na određen način Europska unija se tu iskazala, a sada ćemo morati provesti ono što je do sada odlučeno, a e, morat ćemo se e, suočiti i s onim što nije napravljeno i tu ne smijemo više govoriti o e, utrci na duge pruge, već o sprintu i to će biti e, trka s preponama. Situacija je takva da u ovom času vrlo energične mjere koje bi trebalo e, poduzeti su mjere koje o kojima ne misli stanovništvo, ne misle građani na njihovim eh, oni prvenstveno misle na probleme vezane za terorizam i migraciju. Treba dakle obavještavati ljude efikasno kako bi oni znali što ovaj program znači. Sada ću e, dati riječ gospodinu e, Metzgeru e, na pet minuta kao predstavnik komisije, a nakon toga na pet minuta riječ je ti predstavnica vijeća. Izvolite, gospodine ravnatelju. Hvala. Mogli bismo sasvim sigurno o tome raspravljati i 50 minuta, no pokušat ću kratko odgovoriti na neka od vaših pitanja. pitanje 1,5 stupnjeva i 2 stupnja. Dijelimo analizu znanstvenika da nam pariškim sporazumom nećemo ostvariti dva stupnja. To mislim da vrlo jasno kažemo, pa prema tome moramo raditi na tom dinamičnom procesu. Kako komisija vidi svoju ulogu u tome? mi želimo u tu debatu unijeti analizu koja se bavi kako dva i po, sa 2,5 stupnja, tako i sa stupnjem i po. U Europi nismo nikada napravili analizu o e, tome kako se može ostvariti cilj od 1,5 stupnjeva i o toj analizi govorimo u našoj komunikaciji to treba biti vrlo važan doprinos raspravi eh, od sada do 2020. godine. Moramo također razmotriti kakve su tehnologije na raspolaganju i koje su to inovativne tehnologije koje se obično uključuju u ovakvu vrstu analize. Morat će se voditi široka i javna rasprava u našim društvima u, i to sa vijećem i sa parlamentom o tome kako bismo mogli uspjeti u ostvarivanju cilja od 1,5 stupnjeva. Gospodin Eichhout je rekao da bi to moglo značiti e, smanjenje emisije u Europi za 95%, što je naravno puno, puno više nego što je predviđeno sada. Drugo pitanje vezano za ratifikaciju često ste ga postavljali. Naravno, svi komisije o tome kada treba ratificirati tu odluku donosi vijeće i parlament. Komisija želi biti spremna s prijedlogom o ratifikaciji koji će se izraziti do sredine ove godine. Nakon toga trebamo pogledati iskustva e, Kyoto primjerice. čini nam se da države članice zaista žele jasno znati kolika će biti njihova izdvajanja vezana za europske e, ambicije prije li što se obvežu. A mislim da nam to kažu i različiti klubovi zastupnika u parlamentu. Mi namjeravamo otvoriti mogućnost ratifikacije od sredine ove godine, možda i nešto ranije ali vrlo je važno da ti prijedlozi omoguće raspravu. Mnogi nam kažu da po pitanjima emisija da e, možda e, prijedlozi komisije nisu dovoljno ambiciozni, bez obzira je li to vezano za sustav ETS ili nije. I država e, članice u vijeću i parlament o tome odlučuju, ali naravno što se prije počne s prijedlozima, to se ranije može krenuti takva rasprava i može se vidjeti što je moguće učiniti u sljedećim tjednima i mjesecima. Vraćamo se sada o tome da naše ambicije moraju biti veće. Gledamo na to u kontekstu s našim partnerima, kao što je rekao gospodin Lize, moramo nastaviti partnerstvo u sljedećim godinama. Prošle godine zaključili smo zajedno s Kinom važan sporazum po mom mišljenju o partnerstvu. Moramo vidjeti kako treba napredovati na tom planu i tu ćemo i mi i naši partneri iz Kine morati nešto učiniti. To nije samo vezano za sustav emisijskih kvota, već i e, moramo se pozabaviti i drugim mogućnostima. Još jedno pitanje je vezano za e, Međunarodnu organizaciju za civilno zrakoplovstvo. To će biti e, ključnih ključna zakonodavna tema ove godine. E, morat ćemo također raditi i u Međunarodnoj organizaciji za pomorski promet gdje se na ovom pitanju napredovalo sporije nego li u ICAO-u. Postavljeno je i pitanje vezano za proračun i kako možemo biti sigurni da se on ispravno troši. Imamo proceduru kojom se provjerava e, koliki postotak europskog proračuna se koristi za e, sve ono što je vezano za klimatske promjene. Pokazatelji nam pokazuju da smo na dobrom putu. Nismo još ostvarili sve što smo htjeli, ali vjerujemo da ćemo uspjeti ostvariti cilj od 20%, koji smo postavili za proračun Europske unije. Kada gledamo na projekte gledamo na konkretne projekte od zajedničkog značaja i e, tu se moramo usmjeriti na energetiku i kako postići e, čistu ekološku električnu energiju. I tu će projekt SF imati značajnu ulogu. Nekolicina zastupnika govorila je o adaptaciji. Nisam se e, to izrijekom spomenuo, Međutim, imamo i strategiju adaptacije u komisiji koja će se revidirati 2017. godine. I za kraj želim se osvrnuti na pitanja prometa. Možete me krivo shvatiti. Mislim da sam spomenuo da će u prvom tromjeseću 2017. godine da ćemo donijeti e, zakonodavne prijedloge. Međutim, prije toga još ove godine želimo pokrenuti raspravu s komisijom i s parlamentom o dekarbonizaciji. E, I to bismo trebali napraviti prije ljetne stanke. Želimo stimulirati raspravu dakle, kako u vijeću, tako i u parlamentu o tom pitanju. Hvala. Hvala gospodine Metker. Riječ daje gospođe Aniti van koja ovdje predstavlja Europsko vijeće. Hvala lijepa. Ja bih također se htjela osvrnuti na neka od pitanja koja su postavili e, članovi odbora. Naravno da je dobro poznato i e, o tome se slažu svi znanstvenici ako se sve zbroji da ćemo doći do dva stupnja, a to nije ispod dva stupnja, e, a kamoli jedan i pol stupanj Celzija. Dakle, doista je važno da imamo ovaj e, petogodišnji ambiciozni mehanizam. Mi nemamo znanstvene radove koji govore o tome što znači 1,5 stupanj, odnosno bli, blizu 1,5 stupnja e, Celzija, ali mi moramo početi raditi na tome, moramo početi sa dijalogom. Što možemo učiniti? Moramo potražiti druge zemlje u svijetu s kojima u partnerstvu možemo e, početi raditi na tom cilju. To je doista važno. E, naše aktivno sudjelovanje u tom dijalogu je važno. Dakle, točno je, pred nama je velik posao. E, mi već imamo prijedloge na stolu što se tiče europskog sustava trgovine emisijskim kvotama. Da, doista nam je potreban e, jak e, sustav kako bismo postigli barem uštedu od barem 40% kao što e, je do sada dogovoreno za Europu i pred vijećem i parlamentom je puno posla e, naravno i pred komisijom. Bilo je i pitanja koje su se ticala procesa ratifikacije. Da, mi smo e, vijeće spremno razgovarati o tome. Mi smo već razgovarali o tome za vrijeme ručka na prošlom sastanku vijeća ministara za zaštitu okoliša, ali e, važno je da o tome nastavimo razgovarati što brže e, budemo e, postizali dogovore s drugim dionicima, to ćemo prije moći biti sigurni da će zemlja ratificirati sporazum. Vijeće se složilo da je vrlo važno da imamo aktivnu europsku diplomaciju koja e, će raditi na postizanju klimatskih ciljeva. E, na, što se tiče ublažavanja posljedica, a i što je još važnije e, kad je reč o nekih zemlja na svijetu, kad je riječ o prilagodbi. E, nadalje, bilo je pitanja u vezi sa e, pomorskim zračnim prometom. E, tu postoje prijedlozi, napredovanje u tom području je vrlo, vrlo važno i zato će za vrijeme neformalnog E, sastanka vijeća na temu zaštite okoliša u travnju će biti e, to biti e, na našem dnevnom redu i prilično su prilično je vjerojatno da će imati kombinirane rasprave o tim vrlo važnim pitanjima u, na mnoge načine u mnogim e, područjima moramo e, učiniti sljedeće korake kako bismo e, E, ispunili ono na što smo se obavezali u Parizu u prosincu. Mi ćemo, e, nizozemsko predstavništvo će učiniti što god bude u našoj moći kako bismo e, uspjeli u tome. Hvala lijepa. Mislim da to znači da time možemo završiti raspravu na ovu točku dnevnog reda, procjena rezultata konferencije COP21. Imaćemo i druge prilike E, i vratit ćemo se na ove teme e, u drugim prilikama tijekom 2016. godine. Ono što je važno je da nastavimo sa radom nakon konferencija konferencije COP21, a također e, moramo pripremati i COP22 koja, što će se održati u Maroku u studenom. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog e, reda, izvješće Komisije Europskom parlamentu i vijeću o o transmasnim kiselinama u hrani i u prehrani stanovništva Unije općenito. Riječ dajem gospođi Aleksandri Nikoli Kopulo iz glavne uprave Health na 10 minuta. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, hvala što ste mi dali priliku da Europskom parlamentu prezentiram naš rad i trenutna razmišljanja o ovoj vrlo važnoj temi. E, najprije neke osnovne stvari u vezi sa transmasnim kiselinama. Kad govorimo o transmasnim kiselinama, govorimo o nezasićenim masnim kiselinama. Neke od njih se proizvode industrijski i one su primarni e, to su, to se u prvom redu radi o hidrogeniziranim biljnim uljima, ali e, one se također nalaze prirodno u nekim proizvodima e, e, od životinja koje od životinja. E, postoji naravno opće slaganje o tome da su transmasne kiseline opasne odnosno vode do pojave, dovode do pojave kardiovaskularnih bolesti e, precizni E, precizno procijeniti koliki je točno doprinos transmasnih kiselina ovim problemima, zdravstvenim problemima, to je teško procijeniti. Međutim, važno je reći da su kardiovaskularne bolesti prema procjenama e, odgovorne za nekih 660 tisuća e, stručnih smrtnih slučajeva u EU, odnosno za nekih 14% od ukupnog broja umrlih E, za 2000 za e, i prehranu koja sadrži 2000 kilokalorija, to bi značilo e, prosječna je količina transmasnih kiselina 2,2 grama u Europskoj uniji. Mi vrlo dobro znamo da već godinama postoje pozivi za E, djelovanje na EU razine, potrošačke organizacije, nevladne organizacije i niz e, država članica i e, također zastupnici Europskog parlamenta su upućivali takve pozive i apele. U prethodnim raspravama o ovoj temi dakle bilo je već do sada rasprava na ovu temu i pitanje da li se e, treba o e, propisati obvezno označavanje e, hrane koja sadrži transmasne kiseline. O tome je komisija izvojila, usvojila izvješće u prosincu prošle godine i sad ću vas upoznati sa nekim nalazima iz tog izvješća. Najprije što se većina E, prehrambenih proizvoda sadrži manje od 2 grama transmasnih kiselina na 100 grama e, masnoća, a 77% hrane, hrane sadrži manje od 0, nešto grama e, transmasnih kiselina na 100 grama masnoće. Međutim, postoje neki proizvodi koji sadrže visoki postotak transmasnih kiselina, a to su na primjer e, keksi ili e, popcorn koji sadrže e, preko 30 grama transmasnih kiselina na 100 grama masnoće. To je prilično mnogo. Upotreba transmasnih kiselina se smanjuje već nekoliko desetljeća u nekim, ali ne u svim zemljama članicama. E, međutim u nekim zemljama osobito u istočnoj jugoistočnoj Europi e, nije opala potrošnja transmasnih kiselina u nekim e, kategorijama hrane a osobito u E, keksima i e, vaflima. Dakle, tu je postignut vrlo mali napredak. E sad što se tiče e, količina transmasnih kiselina koje se troši, ukupno te količine su ispod onih količina koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija, ali još uvijek postoje visoki postoci u nekim slojevima stanovništva, dakle u tim, e, a to su e, građani sa niskim e, primanjima, sve studenti i stanovništvo između 18. i 30. godine života. U našem izvješću mi smo razmotrili različite mogućnosti za djelovanje na europskoj razini, uključujući obavezno označavanje e, transmasnih kiselina na etiketama i također opciju postavljanja e, zakonskih ograničenja na upotrebu transmasnih kiselina. E, označavanje bi moglo omogućiti potrošačima da donose informirane odluke, međutim učinkovitost označavanja je ograničenja E, to bi e, se moglo primijeniti samo na e, pre prethodno ambalažirano na proizvodima prehrambenim proizvodima koji su ambalažirani a što se tiče dobrovoljnih sporazuma koji bi se mogli koordinirati na EU razini kako bi se smanjila upotreba e, transmasnih kiselina u industriji, to se e, to je testirano u nekim zemljama članicama, u nekim slučajevima to je bilo uspješno, ali uspjeh ovisi o zemlji, odnosno o svjesnosti u e, javnosti, odnosno o odgovornosti e, e, proizvođača. E, što se tiče mogućnosti ograničenja zakonom, četiri zemlje članice su to već uvele u svom nacionalnom zakonodavstvu. Vjerojatno pratite situaciju u ne samo Europi nego u SAD-u. U SAD-u su odlučili ukloniti e, djelomično hidrogenizirana ulja iz upotrebe. Dakle i o tome se može e, razmišljati da li ćemo i to učiniti na EU razini. što se tiče sa perspektive e, e, jedinstvenog zajedničkog tržišta nekoliko zemalja članica je signaliziralo da e, kane usvojiti nacionalne mjere u nedostatku e, mjera na razini Europske unije. To zajedno sa činjenicom da već četiri zemlje članice imaju nacionalno zakonodavstvo moglo bi dovesti do daljnje fragmentacije jedinstvenog tržišta ako se ne uvedu e, zakoni na razini Europske unije. Dakle, e, postoje mogućnosti procjena komisije je da bi možda e, zakonsko ograničenje upotrebe transmasne kiselina vjerojatno bilo najbolja mogućnost. Međutim, način na koji se to može tehnički realizirati, to bi trebalo dalje istražiti. mi kanimo prikupiti više informacija i provesti potpunu analizu e, ovog problema kako bismo iznašli moguća rješenja. Osobito ćemo se koncentrirati na mogućnosti uvođenja zakonskih ograničenja na upotrebu e, transmasne kiselina u industrijskoj proizvodnji. E, i komisija će e, moći donijeti e, odluke o takvoj politici u bliskoj budućnosti. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji, a sada ću riječ dati kolegama koji su zatražili riječ. Najprije gospođa Šaldemoze. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući hvala vam na ovoj prezentaciji. Ja imam nekoliko komentara. Prvo, kao prvo želim reći da je e, jako dobro što smo sada e, dobili ove izvješte, ali loše je što još ne poduzimamo ništa na europskoj razini. Ja sam iz Danske i mi smo e, u donijeli mjere protiv upotrebe transmasnih kiselina. Sve studije jasno pokazuju da su naše mjere dale rezultate da je došlo do smanjenja broja oboljelih i umrlih od kardiovaskularnih bolesti. Oko 700 ljudi godišnje e, je spašeno na taj način, a nas u Danskoj ima samo 5 milijuna. Dakle, poslovni sektor u Danskoj zapravo potpuno podržava ovu zabranu i prema studiji e, nije bilo nikakvih gubitaka za proizvođače niti za e, maloprodaju za trgovinu tako da bih preporučila komisiji da se odluče za ovu opciju zakonske zabrane e, transmasnih kiselina u industrijski proizvedenoj hrani. Hvala lijepa. Sada riječ dajem sljedećoj govornici. Izvolite. Hvala lijepa. Želim se zahvaliti predstavnici komisije na ovako cjetovitom prikazu e, kojim ste odgovorili na mnogo naša pitanja. E, a pitanje i ovo što je traži gospođa Skaldemoze su vrlo relevantni. Zaista je važno da Europska komisija reagira. Mi gotovo deset godina e, kasnimo u odnosu na mnoge države članice, među kojima i Danska. A moram reći da zato nije odgovoran Europski parlament koji je jako puno djelovao, ali ne samo a Austrija e, i e, Latvija primjerice radili su na e, etiketama, ali također i Sjedinjene američke države. Naravno da imamo puno stvari preko nekojeg želimo preći u pregovorima o TTIP-u, ali po ovom pitanju kasnimo za SAD-om i to možemo s vremena na vrijeme reći. E, često e, to nije slučaj nego prednjačimo mi, ali ovog puta to trebamo reći, dakle kasnimo po ovom pitanju. Još jedna opaska na koju je već komisija odgovorila, ali htjela bih pitati nešto o alternativi. Jesmo li mi spremni, kao što je na napravljeno u Danskoj, Naime, komisija je rekla da nije problematičan europski prosjek od 2 grama E, jer smo čak i ispod tog prosjeka, ali negdje, naročito na istoku Europe, u nekim proizvodima e, je problem e, koji postoji i u određenim socijalnim krugovima i u određenim dobrim skupinama. To su uvijek mladi i oni koji su najmanje povlašteni. Dakle, možemo li nešto učiniti e, kako bi e, proizvođači postakli proizvodnju onih ulja koje su preporučena alternativa. A isto tako e, često se govori o tome da nije moguće imati dobrovoljne sporazume, ali ovdje Nestle, Kellogg's i Mars primjerice traže E, zakonodavstvo i traže neke e, plafone koji će biti obavezni. To je rijetko i zato to trebamo naglasiti. E, završit ću ništa nije gore od zastupnika koji kaže da će govoriti kratko, a onda govori dugo. Što se tiče samih e, oznaka, mi smo u parlamentu kada smo govorili o izvješćima Someri i Fik, Tražili smo odgovarajuće etikete i označivanje proizvoda. Pitali smo se hoće li svi razumjeti takvu vrstu označivanja, hoće li je moći pročitati. Dobro bi bilo da to poprati informativna kampanja. Mi smo tu i da na tome radimo. Evo, još jedno puno pitanja za komisiju. Hvala vam, gospođo Ris. Sada dajem riječ kolegi Ivi Beletu. Zahvaljujem komisiji na ovom izvrsnom e, pregledu, e, izvješću. Jasno je da nijedna od političkih opcija nije idealna, svaka ima prednosti i mane, a što se tiče dobrovoljnih e, i kad je riječ o dobrovoljnim dogovorima i o označavanju i ograničenjima i plafonima, kolegica Zomber danas nije mogla doći na sastanak pa ću govoriti i u njezino ime. E, naravno problem e, ovo o čemu govorimo je, su e, transmasne kiseline u industrijski proizvodnoj hrani, one koje se prirodno javljaju u hrani, to, protiv toga ne možemo ništa učiniti. U svakom slučaju ključni element u cijelom ovom dosjeu je da, je da se potrošnja transmasnih kiselina mora smanjiti, o tome se svi slažemo i e, u ovom izvješću je već e, rečeno da je postignut veliki napredak, ali moramo nastaviti ići u tom smjeru. E, također je spomenuto da što se tiče E, jednakih šansi za sve, odnosno činjenica su neke zemlje članice već donijele odluke, a to može imati utjecaj na međunarodne trgovinske sporazume. Pitanje je da li se dakle da li bi to moglo imati negativne posljedice na naše trgovinske odnose naravno da moramo voditi računa i o tom elementu dopustite da na kraju još e, naglasim da e, komisija ovo što komisija predlaže dakle jednu e, duboku analizu učinka mi to naravno pozdravljamo dakle ne samo što se tiče troškova i koristi, nego i što se tiče izvedivosti različitih opcija i mjera koje bi se mogle uvesti, zato se veselimo tom, e, e, toj procjeni. Hvala lijepa gospodine Belat. Sada riječ ima gospođa Karin Kadenbach. Hvala lijepa, zahvaljujem predstavnici komisije na iscrpnoj E, prezentaciji izvještaja koje smo, koje smo, koje smo dugo čekali 2011. E, u sklobu direktive o e, hrani, mi smo to, tu analizu tražili od e, komisije, to smo očekivali barem 2014. Dosta puta smo intervenirali i e, ponovo tražili da, da komisija dato ta izvještaj jer kao što ste i sami rekli kardiovaskularne bolesti su jedan od najvažnijih e, uzroka smrti u Europskoj uniji sami ste spomenuli oko 800 tisuća smrtnih slučajeva e, i e, unos e, transmasnih kiselina e, ima za posljedicu veći rizik od ovih bolesti. Dakle, e, radi se o nečem vrlo važnom, o važnom problemu. Međutim, čini se da je u razgovoru sa povjerenikom za E, zdravstvo sam stekla dojam da je komisija shvatila koliko je ovaj problem važan i hitan. E, dakle, ako se uvedu mjere, one imaju vrlo brze rezultate i zato e, doista moramo brzo donijeti mjere na razini Europske unije inače ćemo na savjesti imati e, smrtne slučajeve koji su mogli biti spriječeni e, postoje naravno slojevi stanovništva gdje je nedovoljno koji, su nedovoljno informirani nedovoljno svjesni opasnosti od transmasnih kiselina i e, postoje dakle stano, slojevi stanovništva gdje e, je postotak masni, transmasnih kiselina od, u ukupnom unosu kalorija e, dnevno doista preveliki. zaista ne možemo čekati dalje sa e, mjerama dok se ne dogodi da i dalje zemlje članice donesu nacionalne mjere. Gospodin Ervini. Merci, számomra az nagyon fontos, hogy itt mindenki, aki itt ül ebbe a terembe, egyetértünk. Zahvaljujem. Eh, drago mi je što smo eto, svi sporazumni oko toga u eh, oko eh, mišljenja više manje u dvorani i dobro je čuti ova mišljenja, a za detalje će još biti prilike za raspraviti. Radi se ovdje o industrijski proizvedenim e, transmasnim kiselinama kao što je to rekao i kolega Belet. Ovdje pak e, imamo vrlo važnu zadaću. A meni ovdje situacija nije problematična jer e, mi već u Mađarskoj od 2013. imamo zakon koji se odnosi na transmasne kiseline i na maksimalne dopuštene razine E, transmasnih kiselina u živežnim namirnicama i taj zakon ima vrlo pozitivne učinke i ne treba dugo čekati na te pozitivne učinke, oni se vrlo brzo ukazuju. Dakle, ovdje molim, e, posebno treba ukazati na brzinu. Nadalje, važno je sljedeće. Ono što radi Europska komisija smatram vrlo dobrim, i zahvalan sam eh, komisiji na onome što je odrađeno, ali također treba odraditi jednu informativnu kampanju za osvještavanje ljudi. Eh, govorili smo da postoje slojevi društva koji su siromašni, koji eh, nisu dovoljno obrazovani ili koji nemaju dovoljno sredstava kao studenti, a koji možda ni ne znaju što su transmasti i nemaju odgovarajuće spoznaje. Naime, u Mađarskoj mi imamo vrlo E, smo proveli vrlo široku informativnu kampanju o opasnostima transmasnih kiselina i mislim da u svakoj zemlji članici treba odraditi isto e, takvu aktivnost. Također nadam se da e, zakonodavni prijedlozi će slijediti izradu studije i ocjenu učinka a danas mislim da je već apsolutno jasno da ovim koracima i mjerama možemo spasiti živote stotina ili čak tisuća ljudi. Hvala. A sada posljednji e, govornik jutros, gospodin Pir Nikola Pedicini. Hvala lijepa i ja se zahvaljujem komisiji na ovom e, izlaganju e, moramo poštovati to što stoji e, u tom izvještaju, a slažem se sa svima onima koji govore o rokovima koji su predugački u odnosu na potrebe potrošača. E, što se tiče uredbe 11 1112 iz 2011. godine, već godinu dana nakon toga su autonomno mnoge države članice nešto napravili. i e, Italija je čak i prije ovog izvještaja zatražila da se do 2017. trans masti prestanu koristiti. A Krajem 2014. godine ova uredba zahtjeva da se označi u proizvodima koliko ima različitih ulja, i masnoća i ako se ne kaže koliko tu ima tih eh, transmasti ponekada e, su oni samo e, promjenjivi, a ponekada imaju i zasičene masne e, kiseline. Mnogi ni ne znaju da su ove transmasti one koje se su zapravo nezasićene e, masne kiseline. Dakle, mnogi to nestaju i to se koristi u jako velikom broju proizvoda. Koliko potrošača uopće znaju koliko su te tvari zaslužne, odnosno krive za e, mnoge kardiovaskularne bolesti. Mislim da ne znaju a mnogi nisu svjesni da se zamjenom sa tih e, ulja palminim uljem zapravo opet mijenja nezasićena E, nezasičene masne kiseline, nezasičenim masnim kiselinama, dakle jedan problem rješavaju drugim. U svakom slučaju najvažnije je kampanja informiranja kako bi potrošači mogli trošiti i konzumirati na informiran način. Hvala, a sada zaista e, posljednja osoba, gospodin Corizon Ruiz Soledad. Zahvaljujem, predsjedniče. Moji komentari više manje su u istom smjeru kao oni do sada. Istina je da su transmasne kiseline posebice opasne za zdravlje, u to nema nikakve sumnje, posebice one industrijske proizvedene i povećavaju e, rizik od e, koronarnih e, bolesti kao jedan od glavnih uzročnika smrti u Europskoj uniji, te također da tu e, po kaloriji nema previše nutritivnih tvari. Ono što je zabrinjavajuće da iako se može reći da je potrošnja prosječno ispod e, preporučenih pragova e, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, nije to istina za sve skupine u društvu i to je zapravo jedan indikator ne jednakosti koji vodi e, dugoročno i srednjoročno do zdravstvenih rizika upravo za one najosjetljive skupine u društvu. Zato su nam potrebne mjere e, i to mjere koje neće biti problematične u provedbi e, ili imati sumnju učinkovitost. Smatramo, to su rekli i drugi, da bi najlogični korak bio eliminirati transmasne kiseline u potpunosti iz naših prehrambenih proizvoda, a za to je potreban akcijski plan i trebamo raditi na tom cilju. A sada predstavnica komisije, gospođa eh, Nikola Kopu, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala na odličnoj novosti i Hvala što postoji potpora od e, Europskog parlamenta na za predloženi način postupanja kao što se kaže u izvješću. Postavljena su neka pitanja i kao što sam rekla imat ćemo priliku dalje razraditi ova pitanja u kontekstu ocjene učinka. Željela bih e, reći jednu stvar o prisutnosti prirodno postojećih transmasnih kiselina na istina e, aktivnostima zakonskog ograničenja možemo djelovati samo na industrijski e, proizvedene transmasne kiseline, o TFA se naravno nalaze e, i u prirodnom okruženju otprilike 5% ukupnih masti mesa ili mliječnih proizvoda. Ovo je nešto naravno na što proizvođači ne mogu u utjecati, a e, zapravo ako bismo na to išli pravnim e, propisima, to bismo morali bismo zabraniti neke proizvode kao što su masac ili tako dalje. Međutim, e, meso preživača također ima i velike količine mas, zasićenih masnih kiselina, a zabrane ili pravne zabrane e, nezasičene masne kiseline utjecale bi na prirodnu e, e, korištenje mesa koje ima i zasičene masne kiseline. Naravno, prisutnost nezasićenih masnih kiselina ovisi o ograničeno neke proizvode, skupine proizvoda i načine proizvodnje, a posebice se odnosi na E, određena vrsta ulja kao palmino ulje, koksovo ulje i tako dalje. Također postoje neke e, tehnike uzgoja e, bilja koje potiču proizvodnju električnih ulja koja su koje su zdravija alternativa ulja za prženje. Ali još je zanimljivo da transmasne kiseline Čak e, i kada e, e, su povezane sa drugim zasičenim masnim kiselinama ipak predstavljaju dobrobit u javnom zdravlju jer svako smanjenje nezačišćeni masnih kiselina je e, svakako pozitivno kao smanjenje zdravstvenog rizika. Spomenulo se i označavanje hrane nekoliko puta, ali kao što je rečeno i našem izvješću, točno treba sagledati još jednom u okviru procjene učinka, ali vidjeli smo već neka ograničenja e, u označavanju na e, oznakama proizvoda transmasnih kiselina. Naime, Teško je potrošačima razumjeti ove informacije ili usporediti proizvode. E, što bi, mislim, razumio potrošač? E, znači, proizvod koji ima niske transmasne kiseline, a visoke zasičene masne kiseline ili e, obrnuti proizvod. Kako će to razumjeti potrošač? Naime, ako se odlučimo na ovu alternativu označavanja ili dodatnu alternativu sa označavanjem, Takvu e, takvu alternativu treba poduprijeti obrazovnom kampanjom, e, kampanjom osvještavanja gdje bi se potrošačima jasnije ukazalo na, značine, na značenje i utjecaj transmasnih kiselina i drugih vrsta nezasičenih masnih kiselina. Dakle, svakako to je jedan e, ključni dio procesa odlučivanja a za koje se nadamo da će baciti jedno konkretnije svjetlo, dakle procjena učinka i dovesti vrlo e, skoro do konkretnih rezultata. Hvala lijepa na vašim odgovorima. To je vrlo zanimljiva javna rasprava koja je zaista važna u e, zaštiti e, europskih e, građana i njihovog zdravlja. Sada posljednja točka dnevnog reda je razno koje pod tom točkom nemamo ništa, pa ću vas samo podsjetiti da je sljedeći sastanak našeg odbora predviđen u ponedeljak 21 ožujka poslije podne u 15 sati i u utorak 22. E, ujutro. Hvala i želim vam svima dobar tek.